Good morning Dobro jutro svima. Dozvolite da otvorim drugi radni dan ovog sastanka odbora za vanjske poslove. Prva točka na dnevnom redu jutros jest tema o kojoj ćemo razgovarati u suradnji sa pododborom za ljudska prava te razmijeniti mišljenja sa Jeržijem Pomjanovskim koji je izvršni direktor Europske zaklade za demokraciju. On će nam predstaviti prvo godišnje izvješće, dakle prvo izvješće Europske zaklade za demokraciju, predstavit će ga ovdje pred odborom za E, vanjske poslove. Nekoliko riječi o gospodinu Pomjenovskom koji je prije ove funkcije bio zamjenik ministra vanjskih poslova u Poljskoj u vladi gospodina Tuska. 80 godina, sad je već prošlo 25 godina od pada Belenskog zida, ali u to vrijeme on je bio jedan od aktivista demokratske opozicije u Poljskoj u svojim studentskim danima, bavio se aktivizmom, kasnije je bio državni službenik u Ministarstvu obrazovanja, zatim u Ministarstvu vanjskih poslova, Bavio se pitanjima Azije i Bliskog istoka, nakon čega je postao veleposlanik u Japanu. Mnogo je radio i bio aktivan u području suradnje sa programom za razum Ujedinjenih naroda te organizacijom za ekonomski razvoj i suradnju, a isto tako bavio se većim brojem aktivnosti vezanim uz ratne i oružane sukobe i prirodne katastrofe te je razvio poljski program za razvoj i e, pomoć od 2006. do 2008. godine. Glavni cilj ove točke na današnjem dnevnom redu jest zapravo vidjeti Kakav je razvoj Europske zaklade za demokraciju? To je projekt koji od samoga početka ima podršku Europskog parlamenta. Također, Radi se o inicijativi koja je u velikoj mjeri poljska inicijativa zbog sasvim očitih razloga, dakle radilo se o promicanju demokracije u područjima gdje demokracija nije u potpunosti zaživjela i gdje ona nastoja ugraditi svoje iskustvo iz proteklih desetljeća. EED je zajednička inicijativa Europske unije i njezinih institucija i država članica, te je u skladu sa belgijskim pravom neovisna institucija. Njezina dodana vrijednost jest fleksibilnost koja omogućuje e, brzo raspolaganje sredstvima u roku od nekoliko dana i e, financiranje na mjestima e, gdje bi Europskoj uniji bilo teško osigurati sredstva u skladu sa postojećim propisima i protokolima unutar Europske unije. Koji je teritorijalni geografski fokus Europske zaklade za demokraciju? To je uglavnom susjedstvo Europske unije i u tom smislu gospodin Pomjanovski kao izvršni e, direktor Europske zaklade za demokraciju prava je osoba da radi na prioritetima u području davanja potpore inicijativama civilnog društva, jačanja demokracije, kako u istočnom susjedstvu, tako i u južnom susjedstvu. I svakako ćete od njega podrobnije čuti na koji način sredstva koja su dostupna zakladi se alociraju određenom broju projekata kako na sjeveroistoku, tako i na jugu u smislu e, geografskog područja na kojem se aktivnosti odvijaju. Dozvolite također da kažem da naši kolege u pododboru za ljudska prava, a posebice Andrzej Džib, također iz Poljske i ovdje s nama, omogućit će da uđemo u samu srž rada Europske zaklade za demokraciju e, izvješćem na vlastitu inicijativu. Ja sam siguran da će nam kolega dati više detalja o tome. A sada dajem riječ gospodinu Pomjanovskom. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem i odboru što je pozvao zakladu da predstavi svoje prvo godišnje izvješće. Uistinu je velika čast biti ovdje pred vama. Također, to je ujedno i moja zadaća. Dakle, vaš poziv mi je omogućio da ispunim svoju dužnost. Dozvolite da na samome početku iskažem zahvalu Europskom parlamentu, a posebice odboru za vanjske poslove, međutim isto tako svim zastupnicima Europskog parlamenta. Bez snažne i dosljednje podrške s vaše strane, Europska zaklada za demokraciju mnogo bi teže bila osnovana i teže bi ispunjavala svoju ulogu. U svakoj pripremnoj fazi Europska, Europske zaklade za demokraciju glas europarlamentaraca tražio je akciju i e, zahvaljujući tome mi smo premostili neke važne birokratske kao i političke prepreke. Stoga je za nas uloga Europskog parlamenta u istinu posebna i to se zapravo jako dobro vidi i u rukovodstvenoj infrastrukturi zaklade. Elmar Brok je na čelu guvernera zaklade, Aleksander Landor na čelu izvršnog odbora. Sve skupa devet članova Europskog parlamenta su u upravnom odboru Europske zaklade za demokraciju zajedno sa predstavnicima 28 država članica. Mislim da je u tom smislu EED uistinu jedinstveno tijelo. Pred vama je pisani primjerak godišnjeg izvješća EED-a, međutim dozvolite da istaknem nekoliko važnih točaka iz izvješća. Odluka o uspostavljanju EED-a donesena je 2011. godine. Od 2011. godine do danas došlo je do dramatičnih promjena u međunarodnom okruženju. Program za podršku demokracije ponovno je na sceni, ponovno je u samoj srži političke igre. Taj novi kontekst čini rad Europske zaklade po politički mnogo osjetljivijim i značajnijim. Uspostavljanje EED-a također treba promatrati kao znak novog trenda, novog trenda u susjedstvu odnosno u susjedskoj politici Europske unije gdje dolazi do pomaka paradigme u kojoj se inicijalno usredotočavalo na same države, a sada se zapravo usredotočavamo na samo društvo i zajednice, te angažman sa svim partnerima u društvu, a ne samo usredotočavanje na suradnju sa institucijama i vladom. EED je ispunio očekivanja. U manje od tri mjeseca od samog početka aktivnosti u srpnju 2013. godine zaklada je postala organizacija koja punopravno funkcionira zaprimila je više od 2000 zahtjeva koji su analizirani, a 120 bespovratnih, paketa bespovratnih sredstava dodijeljeno je u e, istočnom i južnom susjedstvu u do trenutka e, podnošenja izvješća. Ljubazno vas molim da pogledate grafički prikaz na stranici broj 18. Što se tiče broja zahtjeva i molbi koji dolaze do nas, važno je reći da je mnogo veći broj molbi došao iz istočnog susjedstva. Međutim, ako pogledamo na prosječni iznos bespovratnih sredstava, Obim sredstava koji je dodjeljen partnerima u južnom susjedstvu mnogo je veći. To je zanimljiv fenomen. Europska zaklada za demokraciju podržava politički aktivizam koji se ne može financirati financijskim instrumentima Europske unije, Europskim instrumentom za demokraciju ljudska prava, Europskim instrumentom za financiranje civilnog društva te instrumentom za stabilizaciju i mir. Na stranici 12. možete pronaći popis tih instrumenta. Samo da vam damo nekoliko primjera. Nekoliko partnera Europske zaklade s Euromajdana, koji upravo danas su ovdje u posjetu Briselu, uključujući Hanu Hopku, koja je aktivna u samopomoći, te na Vališčuk iz reanimacijskog paketa reformi, postale su članicama novoga parlamenta u Ukrajini te su obećale da će nastaviti vršiti pritisak za provedbu reformi u Ukrajini. To je nešto što može poslužiti kao dobar primjer mnogobrojnih e, uspješnih prijelaza iz svijeta organizacija civilnog društva u politički svijet, što je jedna od misija Europske zaklade za demokraciju. Općenito, EED je do sada E, e, dodijelio 6,5 milijuna eura bespovratnih sredstava i od 2000 do 250 tisuća eura po e, paketu bespovratnih sredstava. Ta su sredstva korištena za rješavanje vrlo teških pitanja u političkom i sigurnosnom okruženju. Informacije o tome pronaći ćete od stranice broj 9 E, nadalje u izvješću najosjetljiviji e, projekti nisu spomenuti u izvješću zato što njih rješavamo slijedom posebnog e, postupka koji se zove Beneficiary Protection Procedure, dakle postupak za zaštitu krajnjeg korisnika, tako da se povjeljive informacije o tome ne otkrivaju u izvješću. Zahvaljujući sjajnom uvodu vidjet ćete i sami da se zapravo da je fokus Europske zaklade za demokraciju na 15 zemalja koje se nalaze u susjedstvu Europske unije. Sigurno vas neće iznenaditi kad otkrijete da djelujemo u zemljama koje se suočavaju sa nekim od najvećih sigurnosnih izazova. U tim zemljama i zaklada se suočava sa svojim najvećim izazovima. U Egiptu i Azerbejdžanu izazovi su i dalje povezani sa sve manjim prostorom uživanja sloboda. E, možemo vidjeti da su restrikcije dostigle dosad neviđene e, neslučene granice. E, aktivnosti mnogobrojnih organizacija su blokirane, a njihovi računi zamrznuti. Podrška tim organizacijama sve je više stigmatizirana. Neki od naših partnera primili su prijetnje smrću. Naime, tajna policija upadala je u njihove urede te im prijetila, a to se događalo e, i mnogim drugima koji su pokušali e, postići. Također, e, pomoć organizacijama civilnog društva u Azerbejdžanu i transfer novca dovodi u opasnost svakoga im pokuša pomoći zato što je potencijalno nezakonit. U Siriji e, pokret e, protiv nasilja e, sve teže provodi svoje aktivnosti zato što su došli i na metu ekstremističkih pokreta. Osim dodjeljivanja bespovratnih sredstava, zaklada je već sada prepoznata kao inicijator i kao tijelo koje doprinosi međunarodnoj raspravi za demokraciju i otvaranje prostora za organizacije civilnog društva. Nema nikakve sumnje da prostor za djelovanje organizacija civilnog društva na međunarodnoj razini postaje sve manji. E, također za programe za demokraciju. Upravo zato zaklada aktivno sudjeluje u raspravama i traži veću koordinaciju i sinergiju. To je izuzetno važno u krizno vrijeme kada se sve snage moraju ujediniti. Tjesno surađujemo sa svim glavnim međunarodnim pružateljima podrške e, programima demokracije kako u Europi tako i s one strane Atlantika. Samo da spomenemo nekoliko njih. E, Njemačke političke zaklade, Nizozemski institut za višepartijsku demokraciju, NDI, NED, Dom za slobodu, Euromediteranska zaklada i mnoge druge organizacije think tankovi čije je sjedište u Briselu. Imajući to na umu, važno je međutim naglasiti da dolazi do određene polarizacije između analitičara i e, političara. E, različita su gledišta i postaju sve raznolikija kada se radi o političkom djelovanju. Izuzetno je važno više se osloniti na program za demokraciju, a kratkoročno na program za stabilizaciju i postizanje političke stabilnosti kako bi cijena koju poštovanje ljudskih e, prava ponekad plaća bila što manja. Mislim da smo dokazali svoju e, vrijednost i to je sasvim legitimno. U praksi, međutim, često e, se previše usredotočavamo na kratkoročne rezultate, a ne bavimo se pitanjem što je zaista demokratizacija. To nije samo promjena režima. To je nešto što traži vremena i što traži da se zapravo institucije e, reformiraju tako da se na neki način isplaćuje demokratska dividenda građanima. To znači da se demokracije vrlo često nalaze pred teškim izborom i tako također i mi. Trebamo li vršiti jači pritisak ili se trebamo odlučiti za e, put e, koji traži manje pritiska e, kako ne bismo aktiviste organizacija civilnog društva izložili dodanom pritisku od strane njihovih vlada. Međutim, postavlja se pitanje je li ići linijom manjeg otpora mudar izbor. E, mislim da upravo zbog postojanja ovakve opasnosti moramo učiniti još i više. To nipošto ne znači da trebamo uvijek primjenjivati isti pristup u svakom okruženju, već znači da moramo razvijati nove inovativne strategije koje će se prilagođavati nastalom političkom okruženju. Moramo se pobrinuti da se Europska zaklada za demokraciju adekvatno financira. Jedinstveni hibridni proračunski model koji se temelji na dobrovoljnom prilogu država članica i na E, proračun Europske komisije za e, operativno djelovanje e, čini samo srž sustava koji je doveo do uspostavljanja Europske zaklade za demokraciju. Da bi ispunjavala svoje ciljeve, EED mora imati učinkovite resurse. I Europski parlament i nacionalni parlamenti trebaju odigrati svoju ulogu u vršenju pritiska na vlade država članica kako bi doprinosile u dovoljnoj mjeri proračunu zaklade. Dozvolite da zaključno kažem da financiranje nije jedini instrument kojim se može podržavati demokracija. Održavanje diplomatskog pritiska na represivne režime u regiji također se može iskoristiti kako bismo se pobrinuli da se prestane vršiti pritisak na demokratske aktiviste. Ja iskreno vjerujem da realociranje europskih sredstava prema e, novoj paradigmi uzredočavanja na društvo, da veće investicije u dijalog sa Ukrajincima, e, Egipćanima i ostalima predstavljaju dobru strategiju e, za borbu protiv ovih novih ideologija koje nastoje uništiti demokratske institucije i dijalog za demokraciju te teže tome da unište društveni aktivizam i temeljna prava u našem društvu. Dozvolite da vam kažem da će vidljivi e, dio posla koji činimo i dalje biti provođen e, istim intenzitetom od strane zaklade. Spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine Pomjenovski. Ovo je bio sveobuhvatni uvod u našu raspravu. Sada bih želio dati riječ svojim kolegama kako bismo se mogli pripremiti, vidjeti kojim redom će govoriti govornici. Najprije Andrej Žib, zatim Kristijan Van Preda, zatim gospođa Luzing, gospodin Butikofer i gospođa Gomeš, zatim gospodin Kauzo. Mislim da je to to za početak. Molim vas samo imajte na umu da imamo još 45 minuta na raspolaganju za ovu raspravu. Pa vas ljubazno molim da u skladu s time i tempirate svoje, svoje izlaganje. Izvolite. Gospodin Žib. Hvala gospodine predsjedatelju. Za početak želim zahvaliti gospodinu Povjanovskom na ovom izvrsnom izlaganju. Jako mi se svidjelo to što ste danas rekli, ali isto tako zaista sam zadovoljan i ovim izvješćem koje ste nam predali. Razdoblje djelovanja zaklade može se činiti vrlo kratkim, samo godinu i pol. Međutim, mislim da su rezultati tu i da dokazuju da je ta inicijativa bila uistinu nužna. Koji je temelj ove inicijative? To su zapravo bila iskustva onih koji su sudjelovali u arapskom proljeću. To su događaji do kojih je došlo u okvirima istočnog partnerstva. Sve to jasno je pokazalo da instrumenti koje imamo na raspolaganju za davanje podrške e, demokratskim procesima i obrani ljudskih prava u Europskoj uniji kao EIDHR i ostali svojom naravi jednostavno nisu adekvatni za brzo postupanje, za brzo djelovanje. Oni se ne mogu koristiti dovoljno brzo, a procesi transformacije kojima smo svjedočili od nas traže brzu reakciju. Brza reakcija ne znači da to treba biti ishitrena reakcija ili nerazumna reakcija, već jednostavno važno je reći da brzina u reakciji, u odgovoru na problem zaista igra ključnu ulogu. Što se tiče financiranja od strane država članica doprinosima, mislim da se jasno pokazalo da je to način koji je potreban. Nemoguće je naravno dati sredstva na raspolaganje svima koji su tražili U konačnici pozitivno je rješeno 150 zahtjeva i 150 projekata dobilo je sredstva. Međutim, sve što smo vidjeli jasno pokazuje da je ovo instrument koji igra važnu ulogu i koji je bio nužan za naše susjede. Europski parlament podržavao je ovu inicijativu od samoga početka. Za to je bilo nužno podnijeti amandman na izvješću gospođe Kaiser, koje se bavilo pitanjem vanjske politike za demokratizaciju. To izvješće je doneseno početkom poljskog predsjedništva, međutim na njemu se radilo već i ranije. Prije samog početka poljskog predsjedništva i taj rad je bio itekako važan. Na početku poljskog predsjedništva gospodin ministar Stanovski predstavio je i samo izvješće i rad na izvješću unutar eh, pododbora za ljudska prava istaknuo je osnovna načela na kojima se temelji novi instrument. Novi instrument trebao je biti fleksibilniji. Trebao je zapravo biti po mjeri brze reakcije kako bi mogao dati podršku svim tim procesima u kojima sudjeluju organizacije civilnog društva. Ne samo da bi im se dala financijska pomoć, ili da bi se davala financijska pomoć političkim institucijama, već da bi se pružila šira podrška. Arapsko proljeće je pokazalo da ponekad demokratske institucije jednostavno ne postoje, treba ih iznova izgraditi. Dakle, nemate kome dati sredstva. Zbog toga je važno dati sredstva organizacijama civilnog društva. Četiri su dokumenta odigrala ključnu ulogu u uspostavljanju Europske zaklade za demokraciju. Za početak, to je izvješće gospođe Veronique de Kaiser, drugi dokument je godišnje izvješće o stanju ljudskih prava u svijetu i o politici Europske unije u obrani ljudskih prava, e, objavljeno 2012. godine. Autor tog izvješća bio je gospodin Howitz. On se složio da se i u to izvješće unese referenca na našu podršku osnivanju Europske zaklade za demokraciju. Zatim, izvješće gospodina Tavareša. 29. ožuka 2012. godine parlament je usvojio tekst koji je bio od ključne važnosti za ovaj proces. To su preporuke parlamenta vijeću o uvjetima uspostavljanja Europske zaklade za demokraciju. To izvješće razradio je gospodin Lamstrov. Tome također treba dodati i činjenicu da je Europski parlament prihvatio nekoliko amandmana, među kojima su bili i moji, vezano uz financiranje vanjskog djelovanja u razdoblju od 2013. do 2020. godine, odnosno 2014. do 2020. godine. To nam je omogućilo da pregovaramo s vijećem o rješenjima koja se tiču same zaklade, a koja pružaju višu razinu pravne sigurnosti i višu razinu stabilnosti funkcioniranju ove zaklade. Kao što ste rekli, gospodine Pomjanovski, u potpori demokratskim procesima polako se smanjuje izravna uloga vlada, pojavljuju se novi akteri i mislim da je dodjela bespovratnih sredstava upravo takvim tijelima i organizacijama od ključne važnosti. To jasno pokazuje da Europski parlament može e, na neki način e, poticati države članice da se angažiraju izravno kako bi dale potporu demokratizaciji. Već 13 država članica aktivno podržava inicijativu, a pridružila se i Švicarska. Ono što je važno naglasiti jest da to financiranje, učinkovito financiranje dugoročno treba donijeti sigurnost i važno ga je održati. I upravo zato pitamo se koji su instrumenti najbolji za dugoročnu sigurnost i financiranje. Vi ste, gospodine Pomjanovski, već naglasili ovu dilemu. Govorili ste o dilemi koja se tiče vidljivosti i učinkovitosti zaklade. Svojom, samom svojom naravi, Europska zaklada za demokraciju ne može pretjerano vidljivo djelovati u nekim zemljama. Plodovi toga rada vidjet će se vjerojatno tek nakon nekoliko godina, ne odmah. I upravo je ta dilema pred nama da s jedne strane zapravo želimo odmah vidjeti rezultate, a s druge strane suočavamo se s potrebom za ulaganjem u aktivnosti koje će donijeti rezultate tek nešto kasnije i nećemo ih odmah vidjeti. Međutim, i takvo djelovanje je nužno. Dobro je što se odmah suočavamo s tom dilemom. I vidimo da ste to dobro riješili. Naime, kada pogledamo vaše rezultate, mislim da će se moći ocijeniti djelovanje zaklade. Još jedno važno pitanje je geografsko djelovanje, odnosno geografski mandat zaklade. Do sad e, se uglavnom djelovanje zaklade usredotočilo na 13 država koje se nalaze u izravnom susjedstvu Europske unije. Naravno, postoje potrebe, postoje zahtjevi za djelovanje i u drugim geografskim regijama. To je još jedna dilema pred kojom se nalazi zaklada. Trenutačno jednostavno nije moguće proširiti mandat zaklade zato što to ne omogućuju financijska sredstva koje zaklada ima na raspolaganju. Međutim, to je pitanje koje se postavlja. Postavlja se pitanje je li moguće jednostavno u budućnosti proširiti područje djelovanja same zaklade. Osim toga, situacija u mnogim zemljama u neposrednom susjedstvu Europske unije jest takva da je djelovanje zaklade vrlo teško, ponekad i nemoguće. Evo pogledajte samo situaciju u Siriji i vi ste sami dali primjer Sirije kao jedna od takvih zemalja. U toj zemlji postoje ekstremističke snage, zatim e, pritisak od strane režima, a jedna i druga strana vrlo su neprijateljski raspoložene prema aktivnostima e, koje podupire ovaj instrument. Zaključno, dame i gospodo, želio bih reći sljedeće. Sve ove teme zapravo moraju biti sastavnim dijelom evaluacije koju će Europski parlament provesti vezano uz rad zaklade. Želio bih da nam sve to što imamo na umu pomogne da dobro ocjenimo rad zaklade njezinih izvršnih tijela. Predajem riječ mom kolegu Kristijanu Predi. Hvala gospodine Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Pomjanovski, hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Europska zaklada o Europskoj zakladi za demokraciju uzimam riječ u ime kluba zastupnika Pučana, ali također i kao novi član upravnog odbora zaklade. Kao što je već rečeno, Evropski pučani predložili su izvješće o zakladi o kojem, o kojem će se raspravljati na ovom odboru. E, ja sam siguran da ćemo vrlo usko surađivati kako bismo osigurali da ovo izvješće ojača aktivnosti ove zaklade. Htio bih vam čestitati na pokretanju tako brzog i učinkovitog e, učinkovitih aktivnosti u vrlo kratkom vremenskom periodu. E, vaše su aktivnosti brojne i pružate značajnu potporu. E, u vašem izvješću vidjeli smo veliki broj primjera i ja sam impresioniran brojem aktivnosti koje zaklada e, može e, prezentirati u ovom izvješću. Htio bih vas pitati nekoliko pitanja. Kao prvo, jedno pitanje e, koje se tiče nečeg što sam pročitao u vašem izvješću. vi ste rekli da ste pridodili sestava fleksibilni, međutim postupak je još uvijek previše E, kompliciran. Da li je to neka vrsta samokritike ili e, imate e, u planu pojednostaviti postupak? Kao drugo, postoje zemlje gdje, gdje zaklada nije uspjela gdje, koje se u izvješću ne spominju, Bjelorusija, e, Alžir i mene zanima zašto niste mogli prikazati u svom izvješću svoje aktivnosti u Alžiru. I na kraju htio bih vas pitati je li moguće kratkoročno gledano pokriti veći broj zemalja. Ovaj prijedlog je već dat, ali ja bih htio znati da li je od lipnja bilo reakcija na taj prijedlog da se uključi e, da se u ovu zakladu uključi veći broj zemalja. I još jedna stvar, možda sam s time trebao započeti, moj klub zastupnika podržat će aktivnosti zaklade, a osobito što se tiče prikupljanja neophodnih sredstava. U tom smislu možete računati na pučane. Malo prilagoditi slijed govornika budući da mi suradnica napominje da moramo slijediti red političkih skupina, pa ću onda sad dati riječ kolegi Panceriju, najprije koji je koordinator u okviru SND-a za DRUA. Izvolite. Hvala lijepa. Htio bih zahvaliti gospodinu Pomjanovskom na ovoj prezentaciji, uvodnom izlaganju. Mislim da ćete se složiti sa mnom da je ovo povijesti trenutak, e, jedan trenutak bez presedana. Imamo različite geopolitičke reference koje se konstantno mijenjaju to znači da, su, da nam je potrebna jedna vrsta intervencije kako bismo podržali demokratske procese. Sve su veći zahtjevi e, i za sredstvima, naravno, financijskim sredstvima. Želio bih e, dati nekoliko komentara i zanimaju me vaša mišljenja o tome u vezi sa aktivnostima zaklade. Postoje četiri točke po mom mišljenju na koje se moramo fokusirati kad je riječ o aktivnostima zaklade. Kao prvo, već, e, prvo je spomenuo već prethodni govornik da moramo e, napraviti reviziju cijele procedure jer neke stvari možda ne funkcioniraju onako kako bi trebale u nekim zemljama, neke stvari moramo formalizirati, ali ono što moramo učiniti je moramo postići ravnotežu, veću ravnotežu između istočnih i južnih susjeda. Kao što znate, rasprava na tu temu je otvorena i Također i u ovom parlamentu postoje politički konflikti u vezi s tim, e, raspravlja se o tome da li dati prioritet našim odnosima sa istočnim susjedima, razumijemo razlike, ali postoje ozbiljni problemi i u području sredozemlja. Dakle, potrebno je postići jednu ravnotežu. Kao treće, Postoji, e, imam još jedno pitanje, to je zapravo i komentar. Moramo voditi računa o našim strateškim prioritetima i fokusirati se na njih, jer moramo se, moramo koncentrirati naše aktivnosti na područja koja su naši prioriteti i također moramo voditi računa da te aktivnosti budu vidljive za vanjski svijet i za javnost u Europi, za naše građane. Također moramo se početi baviti izazovima koji postoje, na primjer u vezi sa kalifatom i svime što se događa na Bliskom istoku. Ta pitanja ne bi njima se ne bi trebali pozabaviti samo sa vojnog aspekta, potrebna nam je i e, kulturološka intervencija. Neka sredstva bi možda trebalo kanalizirati u tom smjeru. Potom sinergije, spomenuli ste sinergije sa drugim europskim institucijama. Kako možemo e, postići te sinergije kako ne bismo imali dupliciranje aktivnosti, dupliciranje rada. Zanimaju me vaša mišljenja o tome. Hvala gospodine a sada gospodin Fotiga u ime e, konzervativaca. Gospođa Fotiga. Hvala lijepa. E, gospodine izvršni direktore, hvala vam lijepa na vašem izlaganju. Ja bih se željela vratiti na ono što je rekao prethodni govornik koji je govorio o prioritetima Europske unije. Želim reći da mi je jako drago što je jedan Poljak na čelu ove institucije koja bdije nad cijelim tim geografskim prostorom gdje je potrebna intervencija Europske unije. Međutim, činjenica je da je taj geografski prostor zapravo formiran nakon arapskog proljeća. To jako dobro ukazuje na to da su društva i države središnje i istočne Europe aktivno angažirane gdje god postoje rizici i gdje god se javljaju izazovi i to neovisno o tome radilo se o našem istočnom ili južnom susjedstvu. Moram reći da bih zaista željela da se u našim raspravama izbjegne taj e, kontrast, to oponiranje između dvije regije, dakle, između istoka i juga i da ne, ne razgovaramo zapravo o tome koji je izazov E, hitniji na kojeg treba hitnije odgovoriti. Izazov je izazov i na njega treba reagirati neovisno o tome u kojoj regiji do njega dolazi, neovisno o tome je li to na istoku ili na jugu. Naša je obveza u takvoj situaciji da adekvatno reagiramo, da ponudimo značajne prilike i rješenja i da zaista djelujemo ondje u susjedstvu gdje je to potrebno. Veselim se današnjoj raspravi. Sada riječ ima gospodin Lambsdorff. Hvala lijepa gospodine Pomjenovski na ovoj prezentaciji. Htio bih reći dvije, tri stvari, ali u prvom redu htio bih vam zahvaliti. E, htio bih zahvaliti i ravnatelju i suradnicima Evropskoj zaklade za demokraciju kad smo pregovarali sa vijećem svojedobno, jedna od želja koje su izrekle zemlje članice bila je da tajništvo, odnosno osoblje, bude e, malobrojno. Međutim, možete zamisliti ako se dobije preko tisuću zahtjeva što to znači e, u vrlo praktičnom smislu Dakle, organizirati pomoć i organizirati e, dotok sredstava, to je ogroman posao i na tome želim vam zahvaliti. E, drugu zahvalu želim uputiti kolegicama i kolegama, želim e, spomenuti samo jednoga koji je do sada koji su dosada, koji je do sada radio u upravnom odboru, to je kolega Sala Franka, potom Franciska Brantna, E, mislim da i drugi kolege, mislim da činjenica da e, kolege iz ovog e, parlamenta sjede u upravnom odmoru, da je izraz činjenice da je to jedna zajednička inicijativa zemalja članica i europskih institucija također komisije i službe za vanjsko djelovanje koji su također e, zastupljeni u upravnom odboru. To je po tome jedna doista jedinstvena struktura, jedinstvena formula po kojoj se ovdje radilo. E, također želim zahvaliti predstavnicima civilnog društva. Mm, kao što sam rekao u upravnom odboru sjedi devet zastupnika Europskog parlamenta i tri predstavnika e, e, civilnog društva. Oni su i u izvršnom odboru. To su e, ljudi koji imaju mnogo iskustva iz vlastitog rada, angažmana u civilnom društvu i koji su bili primatelji potpore u vrlo teškim situacijama i moram reći da sam i ja kao i predstavnici zemalja članica da smo impresionirani ekspertizom koju ti predstavnici civilnog društva zapravo e, imaju. Što su izazovi? Po mom mišljenju mislim da postoje tri izazova s kojima se moramo suočiti kao Europska unija. Jedno je nešto što ja nazivam pushback, dakle potiskivanje e, mjera koje e, potiču demokraciju, također i mjera koje poduzimaju Europska unija i njezine organizacije i zaklade. Dakle, e, autoritarni režimi potiskuju tu vrstu potpore i kad se to ima u vidu, važna je aktivnost e, Europske zaklade za demokraciju. Drugi izazov, a tu se obraćam kolegama koji dolaze iz zemalja gdje se stvari još trebaju popraviti, e, dakle je drugi izazov je financiranje. Moramo osigurati financijska sredstva za rad u sljedećem periodu. Kolega Panzieri ima pravo kad e, upozorava da moramo e, postići ravnotežu između istoka i juga, ali moramo objektivno ustanoviti da iz zemalja juga, osobito iz Italije i Francuske, još niti jedan jedini euro nije e, došao u zakladu. Drago mi je da su sada stigla sredstva iz Španjolske. Dakle, u Španjolskoj situacija nije e, jako dobra, međutim uspjeli su naći sredstva. Bilo bi mi drago kada bi kolege e, uspjeli iskoristiti svoj utjecaj u svojim zemljama i kad bi mogli postići da i njihove zemlje daju svoj doprinos, financijski doprinos. I posljednja stvar koju želim reći u ovoj vrsti rada potrebno je biti strpljiv. Dakle, tu ne možemo očekivati rezultate preko noći, potrebno je mm, veliko strpljenje i moramo dugoročno razmišljati i e, postoje europski e, fondovi za demokraciju koji su osnovani upravo u tu svrhu i moramo razumjeti da je u prirodi stvari da se rezultati ne mogu očekivati kratkoročno. I posljednja stvar, dakle, kad je riječ o konsenzusu ovdje u Briselu između institucija o tome koliko smisla imaju ovakve zaklada, ovakva zaklada i ove aktivnosti, dakle, ja ovu raspravu danas e, također shvaćam kao dio te rasprave. Drago mi je što smo sada u operativnoj fazi nakon što, je, što smo iza sebe ostavili jednu vrlo intenzivnu e, raspravu u prethodnoj fazi, u fazi osnivanja i ukoliko e, nadzorni odbor bude postavio prepreke geografske prirode, ja se nadam da ćemo uspjeti natići te prepreke i nastaviti sa uspješnim radom. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolega Lamsdorf. E, odmah se vidi da imate velika iskustva e, u ovom području i da mi tu tek trebamo odraditi domaću zadaću u vezi sa ovim hibridnim proračunom. Sljedeći govornik je kolegica Lözing. Hvala lijepa. E, hvala lijepa na ovoj prezentaciji i na također na tom što ćete odgovoriti na naša pitanja. Instrumenti, ovako kako ste ih prikazali, po mom mišljenju imaju, e, pokazuju dva osobito karakteristična kriterija. Jedno je kompleksnost o kojoj ste govorili, a drugo je naravno brzina djelovanja i po mom mišljenju pitanja kontrole i transparentnosti bez obzira koliko su teška ne smiju biti zanemarena. Zato sa, imam kao prvo jedno pitanje u vezi sa kontrolom proračuna, kontrolom e, trošenja sredstava. Prema statutu, prema članku 10 statuta, a i vi ste o tome govorili, e, Radi se o sredstvima koja djelomično potječu direktno iz proračuna Europske unije. U vašem izvješću stoji da e, je zaklada podložna reviziji e, prema belgijskim zakonima. Moje pitanje je da li će to tako biti i u budućnosti ili bi takozvana treća strana e, prema članku 3 stavak 4 statuta Dakle, da li bi revizija mogla biti provedena i od strane privatnih e, poduzeća za reviziju, revizorskih poduzeća? Vi pišete u pregovoru svog godišnjeg izvješća da je e, rad zaklade politički postao još relevantniji. Nadalje, na stranici 5 stoji da angažman zaklade djelomično e, da se odvija djelomično pod radarom. To niste međutim detaljnije objasnili. U statutu zaklade u članku 2 stoji da među ostalim također i novi vođe koji su se pojavili dobivaju potporu. E, pokušavam zamisliti što to praktično znači, kako to praktično izgleda, kako se nevladine organizacije ili političke zaklade ili stranke ili novi e, vođe koji su se pojavili, kako se bira ko, ko će, koga će se od njih podržati. E, na primjer u Siriji E, e, ili na primjer u Egiptu ili u Ukrajini kako se u takvim situacijama zna što e, i koga podržati prema kojim kriterijima se to odlučuje i koji su to novi vođe koji se pojavljuju koje valja podržati imam još jedno vrlo konkretno pitanje koje se tiče Ukrajine E, ovdje se Ukrajina spominje samo u cjelini, da li postoje i regionalne razlike, da li postoje aktivnosti, odnosno potpora e, posebno u istočnoj Ukrajini što se tiče novih vođa koji su se pojavili, dakle koje aktere e, zaklada podupire. Hvala lijepa kolegice Luzing, a sada kolega Butikova ima riječ. Zahvaljujem predsjedatelji, čestite mi ravnatelju Pominovskom na njegovom izvještaju kao i njegovom osoblju na poslu koji su odradili tijekom prve godine. Mislim da svi možemo izraziti svoje zadovoljstvo time što je zaklada za demokraciju zapravo poprima konture nakon svega godinu dana operativnog postojanja. Kao budući član odbora e, radujem se pruženju podrške suradnji s vama. dijelim e, vaše stajalište što se tiče problematike u zemljopisnom području za koje je zaklada nadležna, a to opravdava nastavak korištenja svih alata koji su nam na raspolaganju e, i to osobito zakladu za demokraciju, kako bi se e, potaknula promjena koja se temelji na ljudskim pravima i na demokraciji. I također e, slažem se i sa vama, gospodin direktora, kako što ste vi napisali, e, kratkoročna stabilnost ne bi trebala zakriti braćanje pažnje na opći program za ljudska prava. Konkretnije govoreći, e, spomenuo bih nekoliko točaka. Spomenuli ste da, i to izrečito situaciji u Egiptu, primjerice, i koliko ondje situacija postaje složena. Ja bih vas pozvao da možda da nam ocrtate na koji način mislite da bi zaklada za demokraciju se mogla nositi eto s takvom situacijom. Sljedeća stvar Mislim da je ta krilatica pružanje podrške onima koji nemaju nešto što ima doista smisla, ali postavlja se pitanje zbog čega se radi o manjini, doista manjini neregistriranih skupina koja dobiva podršku, koje dobivaju podršku od Europske zaklade za demokraciju i što bi se u budućnosti moglo napraviti da se taj pristup poboljša. Treća stvar, nekolicina kolega već je spomenula pitanje zemljepisnog mandata zaklade i bit ću jasan, pozvao bih vas da budete proaktivni u radu na tom pitanju. Ne smatram e, da bi argument poput nedostatka financiranja treba biti nešto što nas e, zaustavlja u radu, jer pretpostavljam da bismo mogli prikupiti dodatna sredstva ukoliko bi se njima bavili e, neposrednim pitanjima i u širem zemljopisnom području Ehm, Sam bih spomenuo jednu konkretnu zemlju. E, vjerujem da bismo trebali Rusiju uključiti u zemljopisni obuhvat mandata. Imam i pitanje koje se tiče financijskih doprinosa mm, u nastavku na ovaj nastavak na ono što je Karl Lambsdorff rekao što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se zemlje poput Francuske, Italije, Portugala koje sve tradicionalno imaju snažan interes u e, ljudsko u južno područje kako bi se njih moglo uključiti kao financijske partnere. Također me iznenadilo da trenutno ne podržavamo projekte, e, nijakve prave projekte u Izraelu. Svi znamo kakva je situacija arapske izraelske manjine i negativnih trendova po pitanju slobode od okupljanja, dakle restriktivan zakon o nevladnim organizacijama, pa biste možda mogli objasniti što bi se ondje moglo bolje učiniti, isto tako što se može učiniti e, u Alžiru gdje e, nemamo snažno prisustvo u ovom trenutku. Posljednje pitanje koje se tiče Bjelorusije ona je vrlo e, na niskom e, mjestu u dnevnom redu našem što se tiče istoka, pa me zanima koji su ti faktori koji vam do sada nisu dopustili e, veći broj aktivnosti ondje i kako smatrate da bi to izgledalo u budućnosti? Hvala. Evo priključuje nam se i predsjednik odbora gospodin Brok koji je ujedno i član odbora guvernera zaklade za demokraciju e, očito je da su zastupnici vrlo temeljito proučili godišnje izvješće koje nam je predstavio direktor pomjanovski i mislim da smo postavili sva bitna pitanja u procesu evaluacije rada u prvih petnaestak mjeseci ove zaklade pa sada molim e, izvršnog direktora gospodina Pomjanovskog da na jedan sažet i sveobuhvatan način pokuša dati odgovore na vaša pitanja. Imate 15 minuta. Izvolite. Hvala 15 minuta. 15 minuta. Thank you very much. Zahvaljujem predsjedatelju e, i također na ovom velikodušnom vremenskom okviru. U 15 minuta se nadam da ću barem ukratko e, osvrnuti se na sva postavljena pitanja i koja sam doista smatrao zanimljivim i vrlo legitimnim. Dakle, zahvaljujem na svim doprinosima, e, veliko vam hvala na komentarima koji su komplementirali rad e, zaklade. To je vrlo važno za moj tim da takvo ohrabrenje, takvu podršku dobijemo od vas, jer se doista radi o malom timu ljudi koji iznimno naporno radi kako bi ispunio svoje zadaće e, u ovom kratkom dosadašnjem životnom vijeku zaklade. Kratko bih odgovorio najprije na sljedeće pitanje. Gospodin Kristijan Preda je pitao o ravnoteži između postupaka koji istodobno trebaju biti i fleksibilni, ali dostatni da bespovratna sredstva e, isporučuju na organiziran način. I tu smo mogli naučiti iz Ukrajine kada smo putovali e, na Euromajdan. Otkrili smo da u trenucima e, prave revolucije, prosvjeda, socijalnih nemira, čak i takav fleksibilan postupak e, kakav mi primjenjamo, to je prijava od svega tri stranice, usporedbi sa 140 stranica standardnih e, prijava za korištenje sredstava Europske unije, čak i te tri stranice su preduge. No ne radi se samo o zemlji primjene, već i o e, stanju uma ljudi. Ljudi sa kojima sam razgovarao na Euromajdanu na početku cijelog procesa, rekli su E, tražit ćemo vašu pomoć, ali ne danas, jer ne znamo što će se dogoditi sutra. Dakle, mogućnost da se aktivnosti planiraju da se određena e, logika podrške organizira, koja bi danas mogla biti valjana, sutra, preko sutra možda više neće vrijediti. I u Ukrajini, kao što se sjećate, Januković u svojem posljednjem pokušaju je 16.1. E, izmislio zakon, slično onima koje su izmislili Putin, kako vidimo u Egiptu, zakon koji zabranjuje e, nevladine organizacije da djeluju i u svega preko noći, u svega dva dana, okruženje se može dramatički promijeniti. Dramatično promijeniti zbog toga što je ono što je jučer bilo zakonito, sutra može postati nezakonito. Tako da u tom smislu učimo i to su neke pouke koje smo izvukli iz proteklih godinu dana. Postoje situacije gdje smatramo da doista ne postoje dovoljno fleksibilni postupci i vjerujemo da zaklada je sa svojom fleksibilnošću zapravo dosegla tu granicu ravnoteže između e, organiziranih postupaka, ali istodobno e, odgovornosti za to kako koristimo sredstva i e, za izbjegavanje zlouporabe sredstava ili prevare. I to se zapravo osvrće na pitanje gospođa Lozin o tome kako znamo kome moramo dati sredstva. To se nadovezuje isto tako i na pitanje gospodina Panzerija kako, ćemo, kako se brinemo da se poštuje komplementarnost i da dolazi do sinergije. Jedan snažan element e, našeg operativnog modela je da od prvog trenutka se oslanjamo na e, postojeće prakse. Dakle, mali tim u Briselu ne bi mogao učinkovito funkcionirati da nemamo stvarnu podršku i suradnju onih koji su doista na terenu i to već niz godina. Dakle, to je premisa s kojom smo radili i ja sam se poprilično bojao hoće li to zaživjeti, profunkcionirati, a ispostavilo se da je to jedan od najuspješnijih dijelova e, naše priče. Dakle, prakse samih zajednica i svih organizacija, veleposlanstava, ambasada Europske unije, oni svi pružaju informacije i mi e, te informacije e, koordiniramo i upotrebljavamo već postojeće iskustva iz tih izvora kako bismo se pobrinuli da oni s kojima surađujemo nisu samo slučajni partneri. I rekao bih da e, definicija e, riječi u razvoju ne znači da se e, netko razvija od nulte razine aktivnosti u smjeru prave aktivnosti, već nešto što je do sada bilo pod naslovom socijalni aktivizam postaje politički aktivizam, jer to je jedna konkretna niša za našu zakladu gdje se možemo pobrinuti da osoba koja iz neutralne e, nevladine organizacije želi prijeći u politički aktivizam, koja je već poznata u svojoj zajednici, svojem društvu, također može primiti podršku. I do danas su e, veliki instrumenti, osobito europski, nisu bili u mogućnosti podržati takav prelaz iz nevladine organizacije u politički angažiranu organizaciju. I zaklada sada ispunjava taj, taj nedostatak i pruža podršku ondje gdje prije nije bilo. Dakle, brzina s jedne strane, ali isto tako ispunjavanje postojećeg jaza sa instrumentima koje imamo na raspolaganju. Što se tiče ravnoteže između sjevera i istoka, podržavam komentar gospođe Fotige o tome da e, ovakav problem unutar, demokra... unutar zaklade nemamo. Vidite prema našem troškovniku da je pola sredstava išla na istok, pola na jug i to nije nešto što međusobno konkurira. Dakle, mi pokušavamo biti organizacija koja se temelji na stvarnim potrebama i koliko god prijava dobili i kako god pokušavali reagirati, demokraciju možemo podržati samo za one koji se nalaze unutar društva i pokušavaju se boriti za njega. Tako da ako ne dobijemo prijavu, ako nema prijave, teško je raditi dalje. I to i objašnjava zbog čega je Alžir tako slabo zastupljen u našim programima. Od njih e, dobijamo vrlo, vrlo mali broj prijava. Za nas u tom smislu e, to je kompliciran partner, ali pokušavamo nešto učiniti, no ne možemo prisiliti ljude da se prijavljuju za podršku. Izrael i Rusija e, uzimamo u obzir te komentare i jasno mi što govorite. Dakle, odbor zaklade je počeo raspravljati o pitanju proširenja geografskog zemljopisnog mandata, no to nije e, u rukama tajništva, već e, je to na odboru, vi ste sami ondje, tako da vas molim da kroz uobičajene upravljačke mehanizme nastavite raditi na tome. Također bih rekao nešto o Bjelorusiji. Ona jest sastavni dio naših aktivnosti, no ondje je situacija vrlo nezgodna. Preko 20 godina već imamo istog diktatora, ali zapravo tijekom istog razdoblja imamo i istu opoziciju. Tako da je doista teško pronaći nove e, aktere koji se razvijaju, no pokušavamo pružiti podršku postojećim grupama, ali oni također već imaju međunarodnu podršku i prepoznati su međunarodno, tako da je uloga zaklade sa njenim fleksibilnim financiranjem ondje prisutna, ali nije od ključne važnosti za njihove aktivnosti i za njihovo postojanje. I iz tog razloga u Bjelorusiji zapravo pokušavamo te e, nove aktiviste koji se razvijaju. A situacija u Ukrajini je zapravo situaciju još otežala jer bjelorusko društvo e, nakon što je posvjedočilo poteškoćama i ratu u istočnoj Ukrajini i ponašanju i agresiji Rusije e, zapravo se društvo u načelu boji toga da se isti takav rat takav događaj dogodi kod njih. E, kao povratna informacija s terena doznali smo da su oni sada još manje aktivni nego što je to bio slučaj prije. Što se tiče povjerljivosti i transparentnosti, uvjeravam vas da smo već dva puta eh, imali reviziju komisije, eh, sve je prošlo savršeno dobro. Također imamo i institucionalne revizije nekih eh, naših donora, dakle na njihov zahtjev i podležni smo svim odredbama, računovodstvenim praksama, dakle koje se postoje unutar belgijskog zakona, s obzirom da se radi o zakladi koja je u Belgiji. No, detaljno svaki nekoliko mjeseci podnosimo naše troškove i odboru i zbog toga se toliko često sastaje upravljački odbor, ne moram naglašavati koliko je to vremena zahtjeva, koliko je to zahtjeva za naš naše tajništvo, barem nekoliko tjedana je potrebno da se tako nešto organizira, tako da, svega, da je cijeli mjesec u, unutar jedne godine posvećen upravo tom proceduralnom izvještavanju našeg odbora, no nužno je kako bi se osigurala transparentnost i jasan nadzor odbora. Dakle, izvješća su vrlo česta, a imamo i izvršni odbor od šest članova, šest članova koji su u upravljačkom odboru, koji nadziru svakodnevne aktivnosti u smislu da e, nadziru troškove i radni plan zaklade. U tom smislu e, imamo institucionalne revizije i svakodnevni e, nadzor monitoring aktivnosti koji je dobro utemeljen u našoj upravljačkoj strukturi. Manje od 20% projekata e, su unutar zakona koji se odnosi na korisnike koji su ili u zatvoru ili su stigmatizirani u svom okruženju i zbog toga e, oni nisu vidljivi. Dakle, kada govorimo o Siriji, imamo korisnike ondje, ali iz očitih razloga pokušavamo objavljivati e, svoju podršku ondje što je manje moguće. Ista situacija sa Egiptom i sa Bjelorusijom. Imali smo pitanje kako se zapravo to provodi. E, ovdje vam mogu prenijeti svoje vlastite iskustva iz 80-ih kada sam još bio mladi aktivist e, poljske demokratske opozicije. Mi smo koristili iste tehnologije možete to pročitati u mnogim knjigama, memoarima, nisu to komplicirani načini kad kada se radi samo o zatvorenim omotnicama. Dakle, stvari funkcioniraju kroz mehanizam interne kontrole nadzora, a isto tako kroz promatranje e, aktivista i povjerenje koje imamo one aktiviste koji riskiraju svoju slobodu, svoje živote kako bi provodili svoje aktivnosti. A to uvijek provodimo u situacijama gdje postoje takva jamstva. Dakle, radi se o vrlo selektivnom i e, dobro pripremljenom planu rada aktivnostima. I u takvim slučajevima sigurnost i zaštita korisnika je prvi prioritet, e, dakle, apsolutan prioritet u tom smislu. I svi postupci, naravno, e, trebaju ići u skladu sa tim prvim prioritetom. Siguran sam da nisam odgovorio na baš sva pitanja, no vrijeme mi neće dopustiti mnogo više od ovoga. Slažem se sa gospodinom Pancerijem u potpunosti. Moramo se usredotočiti na ključne prioritete. E, sinergije se uspostavljaju između svih instrumenata, osobito europskih instrumenata koji financiraju podršku civilnom društvu i ljudskim pravima i demokraciji, e, no zaklada zapravo popunjava te nedostatke i jazove e, koje postojeći instrumenti ne mogu financirati, zbog toga imamo političke aktiviste, neregistrirane skupine ili neke zahtjeve gdje je potrebno brzo reagirati e, Dakle, u drugim slučajevima, naravno, tako brze reakcije ne bi mogle funkcionirati zbog e, preduvjeta, zbog natječaja. Dakle, staću ovdje, e, ukoliko još dobijem priliku odgovoriti na kakva pitanja ili se sasjeti sa vama, rado ću to učiniti. Zahvaljujem direktoru Pominovskom, ovo je vrlo sve obuhvatan e, pregled aktivnosti zaklade bio svima se zahvaljujem koji su sudjelovali u sastanku. Imamo jednominutnu pauzu i nakon toga će predsjednik Brok nastaviti sastanak sa gospodinom Barzanijem, kancelarom Vijeća za nacionalnu sigurnost u Irečkom Kurdistanu. Hvala. Meine Damen und Herren, moje dame i gospodo, e, ponovno otvaram sastanak nakon ove pauze. E, ispričavam se što sam tek sada došao, ali upravo se dogodio jedan sastanak između dvije jedine e, konzervativne stranke na svijetu, europskih pučana i kineskih komunista. Drago mi je da sada imamo priliku razgovarati sa gospodinom Barzanijem koji je kancelar e, Vijeća za nacionalnu sigurnost e, Iračke regije Kurdistan. Gospodine Barzani, e, s velikim zanimanjem očekujemo vaša objašnjenja. o najnovijem e, razvoju događaja i situaciji u vezi sa ISISom. E, međunarodna zajednica stvorila je uvjete za potporu iračkim kurdskim borcima koji se bore protiv ISISA. Oni su uspjeli preko Turske dođi u Kobane, to je vrlo važno vidimo da vaši zemljaci preuzimaju veliku odgovornost i želim vam zahvaliti na primjer za sve što ste učinili na zaštiti e, drugih vjerskih zajednica i za veliku odgovornost koju ste tamo preuzeli svi znamo kako je situacija teška. E, dakle, radi se i o vjerskom ratu i o etničkom i e, mi smo svjesni da nismo informirani o pravom stanju stvari, bit ćemo vam zahvalni ako nas informirate o tome, a potom će i naša zadaća biti da doprinesemo zaustavljanju ISIS-a. Hvala lijepa, hvala što ste me pozvali predsjedatelju gospodine Brok, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Hvala vam što ste me pozvali da raspravljamo o sigurnosnoj situaciji u iračkoj regiji Kurdistan i o budućnosti našeg naroda. Ovo je doba velike zabrinutosti zbog sigurnosti našeg naroda, a isto tako postoji i visoka razina zabrinutosti šire međunarodne zajednice. Muslimani i lokalno stanovništvo žrtvama su masakra, odrubljivanja glava i općenito okrutnog postupanja. Mnogobrojne zemlje su podigle svoju razinu zaštite e, od prijetnje na najvišu razinu. Dame i gospodo, susrećemo se u vrijeme velikih izazova za međunarodni mir i sigurnost. Usprkos e, tim jasnim prijetnjama, međunarodna zajednica pokazuje e, određenu nevoljkost da konačno donese konačnu odluku za zaštitu nevinih žrtava i života pod svaku cijenu. Ta nevoljkost zapravo je otvorila put ISIS-u, islamskoj državi u Iraku i Siriji da uđe u velike gratove, masakrira tisuće naših ljudi i zapravo počini genocid nad ženama, djecom i muškarcima. Danas u iračkoj regiji Kurdistan ne borimo se samo za svoj opstanak što smo činili cijelo 20. stoljeće, već se borimo i za opstanak slobodnog svijeta. 8. lipnja, samo dva dana nakon krize u Mosulu, Obavijestili smo iračku vladu o neminovnom ulasku snaga u grad i zatražili slanje iračkih e, e, e, kurdskih vojnika Pašmerga. 10. lipnja rano ujutro na, u istočni Mosul ušle su vojne snage koje su zauzele sve važnije vladine zgrade, infrastrukturu i zgradu, zgradu nacionalne televizijske kuće. To je zapravo bio rezultat koji je bio u skladu s upozorenjima koje smo slali početkom 2014. godine. Jedna jedinica savezne policije je u potpunosti uništena, deset, deseci tisuća vojnika zapravo su napustili svoje položaje i unutar nekoliko sati islamska država se od terorističke skupine prometnula u e, veliku organiziranu opasnost koja posjeduje teško naoružanje, e, zrakoplovstvo, e, čak i oklopna vozila. naoružali su se iz Sirije, iz drugih pravaca i predstavljaju prijetnju slobodnom svijetu. Teroriziraju vjerske manjine i ugrožavaju ranjive obitelji. Tisuće ljudi su ubijene, deseci tisuća kršćana, uključujući jezide, prisiljeni su da se preobrate na islam. Tisuće obitelji su zapravo napustile regiju. Iračka e, regija Kurdistan postala je zapravo stjecište humanitarne krize. Također su pokušali zauzeti grad Kobani i uzrokovati e, ne, e, neviđenu humanitarnu krizu do sad neviđenih razmjera, a mi smo pozvali naše saveznike na pomoć. Željeli smo naravno da pruže e, pomoć u obliku zrakoplovnih napada što je učinjeno, ali potrebno je još i više. Susjedi koji su generacijama živjeli zajedno, okrenuli su se jedni protiv drugih, okrenuli su se protiv jezida. Muškarci su ubijeni, žene su silovane i ubijene, tisuće su e, jednostavno pobijene ili prodane u robovlastešu različitim plemenima, a mnogobrojni ljudi prisiljeni su na bijeg i na to da potraže zaklon u planinama. Nisu imali ni vode ni hrane, zbog čega su e, platili životom u planinama, dok su pripadnici ISIS-a nastavljali sa svojim e, okrutnim akcijama koje su dovele do gubitka još dodatnih tisuća života. To je bilo nešto što je bilo prilično predvidljivo i što se moglo spriječiti. Zahvalni smo e, zbog zračnih udara na planinsko područje i zbog pomoći koja je pružena. E, na taj način su zapravo spašeni mnogi životi. ovo nečovječno postupanje još je jedan, jedno poglavlje zapravo u bolnoj povijesti Kurda. Godinama smo bili žrtvama nečovječnog postupanja i napada kemijskim oružjem. Uspjeli smo se u međuvremenu organizirati i povratiti značajan dio teritorija od ISIS-a. Međutim, ovo je nešto što neće tako brzo završiti, što neće tako skoro završiti. Nastavit ćemo se boriti kako bismo povratili svoje područje i preuzeli kontrolu. Međutim, ovo je jedna borba koja se tiče i međunarodne zajednice. Ovo je zapravo rezultat financiranja terorizma na Bliskom istoku. Istis ne priznaje granice i neće oklijevati napasti kada i ako to može. ISIS dobiva 3 do 6 milijuna dolara dnevno prodajom, e, nezakonitom prodajem nafte, dobiva novac putem donacija, kontrolira područje koje je e, veće od Sjevernog Jordana, bori se na nekoliko različitih fronti, tisuće stranih boraca, uključujući i mnoge koji dolaze iz Europske unije, jednostavno se slijevaju na Bliski istok kako bi se borilo na strani Isisa. Ti strani borci ne predstavljaju prijetnju samo za Kurdistan, već isto tako i za druge zemlje u regiji taj priljev stranih boraca koji se bore na strani ISIS-a ne bi se trebao olako shvaćati. Ne smijemo pretpostaviti da se oni bore sami, da se mi moramo boriti sami jer tome nije tako. Dame i gospodo, radi se o zajedničkom neprijatelju i zajedničkoj odgovornosti. Kurdistan se ne, boji, ne bori samo protiv džihadista iz Sjeverne Afrike, već i protiv terorista iz Europe, Francuske, Ujedinjene Kraljevine, Njemačke, Belgije, Nizozemske i mnogih drugih zemalja. Oni su posvećeni tome da ubijaju i da nas sve zastrašuju. E, to je skupina ljudi s kojima se ne može pregovarati. Oni ne razumiju niti priznaju mir, miran suživot, demokraciju ili vrijednosti koje su nam zajedničke. Danas naši heroji pašmrge su na samom e, isturenom položaju i bore se predano da zapravo e, spriječe daljnji kaos e, i vrate stabilnost ovom dijelu Bliskog istoka. S jedne strane govori nam se da se borimo u ime slobodnog svijeta, dok s druge strane slobodni svijet izgleda nespremno i pokazuje nevoljkost da nam da potrebnu opremu koja nam je nužna da pobjedimo ISIS i da zaštitimo naš narod. Prije deset dana, 25. listopada, tri e, hrabra brata Neđat Ahmut i Maulud postali su mučenicima u borbi s ISISom. Njihova imena možda vam nisu poznata, možda nisu poznata ovom uvaženom domu, ali mi ih sigurno nikada nećemo zaboraviti. Oni su poginuli kao žrtve napada bombaša samoubojice, zato što ta tri brata nisu imala adekvatno oružje da se suprotstavre vozilima, oklopnim vozilima i nisu imali adekvatno oružje da se zaštite. Oni su, dame i gospodo, umrli zato što je um, moderni svijet, slobodan svijet stajao po strani i pasivno promatrao što se događa a nije aktivno pomogao pašmergama u borbi protiv Isisa. I upravo zato ja sam danas ovdje da bih govorio pred vama o tome. Dame i gospodo, danas Iračka regija Kurdistan bori se na tri fronta. Prvi i najvažniji to je zapravo neprestani rat protiv terorizma koji traje. To je možda danas Isis, ali nekada je to bila Al-Qaida u Iraku Susljedne iračke vlade koristile su kemijsko oružje protiv našeg naroda i uništili su više od 4500 sela. Borili smo se protiv terorizma više od 100 godina i nastavit ćemo i dalje braniti naš narod i našu zemlju. Kao drugo, borimo se u financijskom ratu sa saveznom vladom u Bagdadu. Jedan dio zbog čega su pašmerge potučene jest što savezna iračka vlada nije E, htjela, niti sada pruža obuku i oružje borcima pašmergama u skladu sa svojim e, zakonitim obvezama. U više navrata čuli smo da je njihova dužnost da se bore i umru za Irak, ali njihova osobna prava uvijek su se zanemarivala. Savezna vlada u Iraku je namjerno ukinula proračun i e, plaće za naše e, dužnosnike i to od veljače ove godine. Pašmerge se i dalje bore protiv terorizma, a da istovremeno ne primaju plaću od Savezne iračke vlade. Činimo što je moguće, ali naša su sredstva ograničena. Usprkos tome što smo jedini koji se zapravo na terenu borimo protiv ISISA, a pa Pašmerge i dalje ne dobivaju nikakvo teško naoružanje bilo od iračke vlade, bilo od Saveza u međunarodnoj koaliciji za borbu protiv ISIS-a. 1,5 milijuna e, izbjeglica i prognanika e, pokazuje da e, je situacija teška, mi nemamo mogućnosti brinuti se za te ljude. Naše bolnice nemaju nikakvu financijsku potporu niti potporu u opremi ili hrani. Uz to, iračka vlada i dalje vrši pritisak na strane vlasti koje nam šalju humanitarnu pomoć i lako naoružanje i traže da takva pomoć prolazi kroz Bagdad kako bi prošla njihovu inspekciju, a to onda zapravo e, rezultira kašnjenjem pomoći. A hitno su nam potrebni hrana, voda i sklonište. To znači da nam se još više otežava rad koji vodimo. Treba nam veća potpora od strane europskih zemalja i slobodnog svijeta. Pa Šmerge vode rat koji se ne može dobiti uz pomoć e, AK-47 i takvog naoružanja. I dalje nam treba e, adekvatno naoružanje i oprema da bismo se zaštitili od oklopnog e, naoružanja i e, napada bombaša samoubojica. E, ovo je pogrešna politika da sve mora prolaziti kroz Bagdad i nužno je potrebna revizija. Postojale su neke velikodušne donacije od strane europskih zemalja, međutim uglavnom se radilo o municiji i lakom naoružanju. Ne možete očekivati od nas da se borimo protiv ISIS-a e, koje koji e, imaju na svojoj strani strane borce, e, milijune e, donacija iz svih dijelova svijeta i novac koji se generira nezakonitom trgovinskom razmjenom, ne možemo se protiv njih boriti lakim naoružanjem. Kao što znate, dobrovoljno smo odlučili pridružiti se 2003. godine nakon pada Sadama Huseina novoj iračkoj državi. E, bili smo spremni sudjelovati e, u novo oformljenoj koaliciji. 2003. godine snage Pašmarga sudjelovale su suzbiljanju nasilja u e, Iraku. Međutim, Irak također mora preuzeti i izvršiti svoje obveze. Neprihvatljivo je da Bagdad zbog političkog neslaganja uskraćuje pa šmergama oružje. Isisu se može stati na kraj samo kada sve strane priznaju svoje obveze, preuzmu ih i ispune, uključujući i iračku vladu i susjedne države. Mi smo odlučni da riješimo svoje nesuglasice s Bagdadom kroz mirne i demokratske instrumente, ali izgleda da druga strana nije spremna za to. Neprestano iznova dokazujemo da su Kurdi razuman i odgovoran narod koji je spreman na miran suživot i suradnju s međunarodnom zajednicom i koji je spreman stati na kraj kaosu i nasilju u Iraku, a u interesu Kurdistana priznajemo da e, će e, nestabilnost u Iraku utjecati i na našu stabilnost. Međunarodni turizam, e, terorizam prostite, traži međunarodni odgovor i izuzetno je važno da sudjelujemo u borbi protiv terorizma. Sada je vrijeme za Europsku uniju da preuzme svoju vodeću ulogu i da ojača svoje angažman i suradnju s nama. Naša trenutačna odgovornost i zadaća je jasna. Vratiti demokraciju u ovu dinamičnu zajednicu, ali slobodni svijet treba nam stajati uz bok i treba pružiti podršku našim hrabrim ratnicima pašmergama. Dame i gospodo, Kurdistan s ponostom brani slobodu i naše mlado demokratsko iskustvo. Međutim, Europska unija mora raditi zajedno sa iračkom regijom Kurdistan kako bi eh, iznašla strategiju koja se može provesti i pomoći da se pobjedi ova teroristička prijetnja. Mi branimo ne samo kurde, već isto tako i milijune ljudi koji pripaznaju drugim etničkim i vjerskim zajednicama. Postali smo sigurna luka onima koji bježe od progana u Iraku i Siriji. Postali smo svjetionik nade za mnoge. E, poslali smo pašmerge u Kobani kako bi pomogli svojoj braći i sestrama koji hrabro brane grad Kobani. Naša vlada i naše institucije uključuju žene i muškarce koji dolaze iz najrazličitijih vjerskih i kulturnih okruženja i to je iskustvo kojem smo skloni stoljećima. Nastavit ćemo i dalje jačati takav pristup. Naša iskustva temelje se na načelima suživota i poštovanja ljudskih prava nismo prijetnja miru na Bliskom istoku. Upravo suprotno, mi smo oaza mira i stabilnosti u regiji koja se guši u kaosu i nesigurnosti. Zaključno u ime Iračke regije Kurdistan želio bih iskoristiti ovu priliku da iskažem našu zahvalnost Europskoj uniji i državama članicama za kontinuiranu humanitarnu pomoć stotinama tisućama ljudi koji eh, trebaju hranu, vodu i zaklon u našoj regiji. Gledamo u budućnost sa dubokim osjećajem optimizma i naše su oči uperene prema Europskoj uniji od koje očekujemo veći angažman i potporu. Hvala vam još jednom što ste mi dali ovu priliku da vam se obratim danas. E, Biće mi itekako drago da odgovorim na vaša pitanja i da čujem vaše komentare ako ih imate. Hvala. Hvala lijepa. Euh, oui, merci beaucoup, monsieur Barzani, de... Gospodin Pejon, hvala lijepa gospodine Barzani što ste bili toliko iskreni u svojim izlaganjima. Bili ste dosta žestoki prema međunarodnoj zajednici, a isto tako rekli ste dosta teških riječi protiv savezne iračke vlade koja vas zapravo prema vašim riječima sprečava da dobijete adekvatnu potporu u borbi koju vodite. Želio bih vam postaviti tri pitanja koja su vezana uz okruženje. S jedne strane imamo prilike vidjeti da je rat protiv Isisa doveo do strateških pomaka u regiji. Želio bih znati Mijenja li to vaše odnose sa Turskom koja je čini se pružala određeni otpor ehm, kad se očekivalo da da podršku i mijenja li vaš odnos sa Iranom koji se čini nešto aktivnijim? Dakle, je li došlo do promjena odnosa snaga u okruženju u kojem djelujete? Ehm, drugo, početkom srbnja eh, zatraženo je referendum za eh, ne nezavisnost Kurdistana, kako vi vidite u svijetu toga situaciju? I treće, vi ste i sami iznijeli gotovo takav zaključak da danas na terenu postoje pašmerge koje su e, bliske PID-u, PDK-u. Zanima me kakav je odnos među njima i na čemu se temeni taj optimizam za budućnost o kojem ste govorili. Euh, Hvala gospodine eh, Barzanina, na ovom vrlo jasnom izlaganju koji pokazuje koliki su razmjeri problema na terenu. Ja bih željela postaviti pitanja koja se odnose na izvješće, odnosno na odnos eh, snaga na terenu. Za početak, što se tiče Pašmerga, kakav je brojčani odnos, dakle koliko ima, kolika je brojčana snaga E, pašmerga u odnosu na islamsku državu. Drugo, jedna od prednosti koju imate je poznavanje terena. Željela bih znati kakve su mogućnosti informiranja i dobivanja informacije o tome što se zapravo događa danas na terenu i na teritoriju koji je pod kontrolom ISIS-a. Naime, tražite od Zapada, od Europske unije da podrži konkretnim sredstvima vaše borce. Mene bi zanimalo koja su područja u kojima smatrate da su najveće potrebe u smislu oružanih potreba. Govorili ste o teškom naoružanju, međutim radili se isključivo o tome ili o drugim stvarima. Trebate li, na primjer, i zračnu podršku? U tom slučaju Imaju li vaši borci potrebne formacije, potrebne jedinice koje bi mogle koristiti takvu opremu kad bi vam se ona stavila na raspolaganje? Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Barzani, ja bih također želio iskoristiti ovu priliku da vam poželim dobrodošlicu u ime ECR-a i da pozdravim hrabrost Pašmerga u borbi protiv ISIS-a. Radi se zapravo o egzistencijalnoj i sigurnosnoj prijetnji vašem teritoriju, ali i regiji, a vjerojatno i na globalnoj razini. Naime, radi se o sukobu kojega cijeli svijet treba biti svjestan. ISIS je vjerojatno počinio zločine protiv čovječnosti i isto tako vjerojatno i genocid na jezidima. Ja bih stoga želio pozvati Ujedinjene naroda i sva tijela koja se time bave kao je Europski parlament da pogledaju je li tome tako. Pozdravljam inicijativu da se vašim pašmergama osigura siguran prolaz do Kobanea i koliko sam shvatio, oni su se sada pridružili lokalnim snagama i američkim zračnim snagama u borbi protiv ISIS-a oko Kobanija. Zanima me kako napreduju mirovinski razgovori između Ankare E, i druge strane slijedom e, prošlogodišnjih razmirica gdje se govorilo među ostalim i o tome da Turska jako dugo nije omogućila slobodan prolaz snagama Pašmerga, dakle u svjetlu razgovora između Turske i gospodina Očalana. Također, u britanskim novinama Mnogo se govorilo o tome da je u potpunosti prekinuto financiranje e, džihadista, iako se ranije govorilo o tome da su određena sredstva terorističkih skupina zapravo bila proslijeđena ISIS-u. Mislim da sprečavanje takvog financiranja e, treba biti jedan, jedna od tema na koje ćemo se e, fokusirati i ako sam dobro shvatio, financijska sredstva e, na koja vaša vlada ima pravo, a koja su vam predugo uskraćivana, sada će vam biti stavljena na raspolaganje. I ja vam želim vrlo uspješan posjet Briselu i našim institucijama. Hvala. Thank uh, Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala vam gospodine Barsani ste došli razgovarati s nama u ovom teškom trenutku za vaš narod i za cijeli svijet. Ja vjerujem da je Bliski istok patio predugo zbog ideje da je neprijatelj vašeg neprijatelja vaš prijatelj. Da li biste nam mogli nešto reći o tome kako vidite ulogu Islamske republike Irana u borbi protiv ISIS-a? također možda i o e, utjecaju Irana u Bagdadu i možete li nam reći nešto o napretku mirovnih pregovora između vašeg naroda i Turske? Hvala. Gospođa ima Hvala lijepa. Gospodine Barzani, E, mi se u ovom domu slažemo oko toga da je otpor e, protiv užasnih e, okrutnih zločina Isisa neophodan je da ga treba pojačati. Moje pitanje je kako vi u tome vidite ulogu organizacije PKK? Turska je otvorila svoje granice za borce članove PKK koji su odigrali vrlo važnu ulogu u spašavanju jezida i također igraju vrlo važnu ulogu u obrani očavara. Još jedno pitanje, e, vi tražite podršku, e, da li biste da li da li e, tražite da se e, oružje šalje i e, snagama koje se koje se samostalno brane i bore protiv Isisa. Govorili ste o slanju pešmerga boraca u Hočavar. Moje pitanje je vrlo konkretno, da li je slanje tih snaga spojeno sa nekim uvjetima E, što se tiče samo obrane Hočavara. E, imam još jedno pitanje kako u cijelom tom konfliktu i u obrani protiv fašističkog Izisa ocjenjujete ulogu Asada. Da li je on po vašem mišljenju saveznik u ovoj borbi ili podupirate zapadne namjere da se e, e, da se sruši Asadova vlast u Siriji i da se e, njega dakle svrgne u Siriji. Sljedeći govornik, hvala lijepa gospodine Barzani, ja vam želim izraziti dobrodošlicu u ime mog kluba zastupnika. Ja sam ovdje iza kamere Želim vam dakle izraziti dobrodošlicu u našem odboru. Također se slažem sa kolegama koji su vam već izrazili podršku. E, vi ste eksplicitno spomenuli da e, ISIS zarađuje 3 do 6 milijuna dolara. Da li postoji nešto što mi možemo učiniti kao zajednica kako bismo ograničili e, te njihove izvore prihoda, odnosno njihovu prodaju nafte? Mislim da je još značajnije od toga e, to što im ta sredstva daju neovisnost i mogućnost, da, e, mogućnost djelovanja. Postoje izvješća o čak o tome da su uvezli neke mobilne rafinerije. Zanima me vaše mišljenje o tome. E, slažem se sa gospodinom Tenekom E, i bio bih vam i ja također zahvalan o e, na odgovore i informacije o, o statusu organizacije PKK u Turskoj. E, iračka federalna vlada zamrznula je sredstva na vašim računama, računima. Da li postoji nešto što biste voljeli da mi učinimo u vezi sa operativnim financiranjem? E, dakle, zanimaju me vaše, vaši komentari i odgovori na ta pitanja. Hvala lijepa. Gospodine Brzani, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Htio bih odgovoriti na sva ta pitanja ako uspijem. Što se tiče od e, pitanja o tome da li postoje neke promjene u, pogledu toga što mi tražimo i u vezi sa time što očekujemo od Turske. Što se tiče naših potreba i podrške koja nam je potrebna, da, potrebno nam je teško naoružanje, mislio sam da sam to vrlo konkretno rekao Dakle, e, potrebno nam je sofisticirano oružje. Dopustite da vas podsjetim da je e, ISIS zarobio oružje od iračke i sirijske vojske kada su e, došli u Kurdistan i započeli svoju borbu protiv Kurda. Oni su bili daleko jači. Došli su E, dakle naoružani iračkim i sirijskim oružjem i bili su daleko jače naoružani od pešmerga e, imali su artiljeriju e, oklopna vozila dovoljno municije novca i veliku podršku dakle puno više u usporedbi sa pešmergama kurdskim borcima koji imaju zastarjelo lako oružje koje e, i nažalost Kurtima je bilo onemogućeno e, kupovanje naoružanja. Iračka vlada nije Kurdima, ne samo da nije dala, naoružala Kurde, nego im nije dopustila da e, kupuju naoružanje. Kad, smo mi, kad sam govorio o teškom naoružanju, mislio sam na tenkove, oklopna vozila, artiljeriju, E, kako bi se kurdi mogli štititi i kako bi e, e, potom mislio se na helikoptere kako bi mogli evakuirati ranjenike i civile dakle svo to oružje potrebno nam je kako bismo prazili ovog neprijatelja. Što se tiče Turske, mi smo očekivali, nadali se da će Turska odigrati puno veću ulogu i dati nam puno veću podršku u ovom ratu, da će nas podržati, e, da će nam biti saveznik u borbi protiv Isisa. a e, međutim, e, ISIS je držao zarobljene kurde kao taoce mi smo se uvijek nadali i još uvijek se nadamo da će turska uloga biti puno veća nego što je do sada bila. Što se tiče referenduma i onoga što se sada događa, referendum je pravo kurdskog naroda. Moramo znati što kurdi zapravo žele. I koje odluke će donijeti o svojoj sudbini, o svojoj budućnosti. E, prijedlog da se održi referendum upućen je parlamentu, parlament je to prihvatio i sada se priprema e, organizacija tog referenduma. To će biti teško e, mi jednostavno želimo da se taj e, referendum održi kako bismo mi i svijet shvatili i znali što točno kurdski narod želi i kako žele oblikovati svoju budućnost. Mislim da je postavljeno pitanje o tome da li postoje odnosi između Pešmerga i organizacije PKK e, nije sve pod kontrolom e, e, Pešmerga postoje napori i mi ozbiljno razgovaramo o integraciji e, svih naših snaga pod ministarstvom Pešmerga. Dakle, to je jedan dugotrajan proces tranzicije, ali sigurno će se dogoditi. Koliko imamo boraca? E, ne, boraca nema mnogo, oni koji su naoružani e, mogu reći da ih u cijelom Kurdistanu ima 150 tisuća. E, međutim, nisu oni svi dovoljno mladi da se bore u prvim borbenim redovima, ali oni koji se trenutno bore ima ih negdje 40, 50, 60 tisuća, ovisno o tome koliko je potrebno. Ukupan broj, kao što sam objasnio, je oko 150 tisuća. Koliko boraca ima ISIS, dopustite da jasno kažem ISIS i oni koji se bore za njih, e, možda ih nema jako mnogo, ali oni koji im pomažu, a ISIS ih je regrutirao i u Siriju i Iraku, ima ih e, sigurno više od 40 tisuća E, i oko 22 tisuće njih bori se u Siriji. To e, uz to još postoje drugi borci koji se bore e, na njihovoj strani. Dakle, ima mnogo više njih koji se bore na strani Isisa i protiv Pešmerga i protiv drugih lokalnih obrambenih snaga. Definitivno je sigurno da, je da se broj boraca koji se bore za Isis povećava i oni imaju više financijskih sredstava kojim, e, kojima mogu e, podupirati regrutiranje novih ljudi koji se dolaze boriti za njih. Nažalost, još uvijek ljudi dolaze iz cijelog svijeta, iz različitih dijelova svijeta i pridružuju im se e, i bore se na njihovoj strani. Ne vidimo značajan pad broja boraca na njihovoj strani, da, naprotiv taj broj raste znamo e, kao je situacija na teritoriju Kurdistana, ali ne znamo situaciju na drugim teritorijima van Kurdistana. Pešmerge se mogu boriti samo u područjima koja su manje politički osjetljiva. Mi se borimo na većini teritorija za koji mi smatramo da je Kurdistan, međutim E, vlada ima neke druge prioritete. U drugim dijelovima zemlje postoji političko osjetljivo e, političko pitanje koje moramo e, imati na umu. I na, na nekim područjima lokalno stanovništvo ne izražava dobrodošlicu kurdima, kurdskim borcima. Dakle, e, borba pešmerga bi se mogla krivo interpretirati kao e, prevelike ambicije kurda da e, povećaju svoj teritorij. Mi smo voljni e, boriti se protiv Isisa i terorizma bilo gdje e, da su oni na svijeti, ali potrebna nam je u tom pogledu podrška. Ono što je vrlo važno i što vam želim prezentirati je da će e, kopnene snage biti one koje će pobjediti u tom ratu. I mi smo vrlo zahvalni na svim vrstama podrške i na zračnim, zračnoj podršci, ali to nije način kako se može dobiti rat. Do sada su pešmerge jedina snaga koja ima sposobnost poraziti ISIS. Dakle, postoji velika potreba za kopnenim snagama u drugim dijelovima zemlje i definitivno u Siriji i moramo osigurati da nema utočišta za ISIS, da nema područja gdje se oni mogu povući kako bi se e, e, pregrupirali i regrutirali nove borce. E, ne smijemo im dopustiti takav prostor u kojem se mogu osjećati sigurnima. Što se tiče obuke, da, potrebna nam je obuka. Govorili smo o tom sofisticiranom oružju koje nam je potrebno. Rečeno nam je da nemamo obučene ljude pa da ne možemo ni upotrebljavati to oružje. To je istina, ali mi želimo da se naše ljude obuči odmah danas kako bi oni mogli, e, kako bi oni mogli obučava, e, koristiti to oružje ako ste nam ga voljni dati ako e, se bude stalno govorilo kurdima vi nemate obučene ljude za upotrebu tog oružja onda ih nikad neće biti mi vas molimo da nam pomognete da obučimo naše ljude kako bi oni bili spremni e, upotrebljavati to oružje osobito najuspješnija snaga koja se sada bori protiv Isisa i koja sada poražava ISIS. Ne bi bilo nikakvog smisla davati oružje onima koji se ne bore protiv Isisa onako kako se pešmerge bore. E, i nema smisla ne davati to oružje pešmergama. Da, potrebno nam je to oružje, potrebna nam je vaša pomoć i podrška i potrebno nam je vaša pomoć u obuci boraca i e, kako bi oni naučili kako koristiti to oružje. Što se tiče odnosa između Turske i organizacije e, PKK, bilo je dosta pitanja, pokušat ću odgovoriti. E, mi smo Eh, uvijek jasno govorili da podržavamo mirni proces u Turskoj. Mi vjerujemo da taj problem mora biti mirno razriješen eh, pregovorima. Nijedni događaji ne bi trebali promijeniti eh, odnosno utjecati na smanjenje tih napora odnosno na pokušaj da se e, taj spor riješi mirnim putem. Dakle, mi podržavamo mirovni proces i pregovore između Turske i organizacije PKK i nadamo se da će obje strane, da će se obje strane e, potpuno angažirati u ovom procesu i da će to dovesti do e, pozitivnih rezultata. Mi podupiremo pozdravljamo svaku vrstu pomoći i podrške od bilo koga ko se zapravo bori protiv Isisa. Naša braća i sestre u Kobaneu koji hrabro brane Kobane i bore se protiv Isisa zaslužuju podršku međunarodne zajednice kao i pešmerge u drugim dijelovima Kurdistana. postavljeno je pitanje o Iranu i iranskoj borbi protiv ISISA. E, na samom početku moramo reći da su Iranci pomogli Iraku općenito u borbi protiv ISISA. Oni su pružili pomoć na samom početku i oni imaju utjecaj u zemlji, osobito u Bagdadu, ali bilo kakav savez protiv Isisa je po našem mišljenju e, nešto što je što mi pozdravljamo i e, što nam je dobro došlo. Postavljeno je i pitanje o Asadovom režimu. To je vrlo zanimljivo pitanje. Mi vjerujemo da i ISIS i sirijski režim da su si oni međusobno pomogli. Međunarodna zajednica je zatražila uklanjanje sirijskog režima, svrgavanje sirijskog režima. Jedina šansa koju koju taj režim ima je da postoji još lošija alternativa tako da međunarodnoj zajednici nije jasno onda koga treba eh, podržati odnosno koje manje zlo. E, ja mislim da međunarodna zajednica da je na samom početku bila odgovorna i da nije preuzela međutim svoju odgovornost e, da podrži umjereniju sirijsku opoziciju e, Dakle, mod, e, umjerenija sirijska opozicija mora dobiti podršku od međunarodne zajednice, a ne ISIS i ne e, sirijski režim. Sirijska opozicija nikad neće biti dovoljno snažna bez te podrške i nikad neće biti dovoljno snažna da bi bila uspješna. ISIS je uvijek koristio e, tu situaciju E, i kontrolirao, odnosno porazio tu umjereniju sirijsku opoziciju. Dakle, mi mislimo da bi se pomoglo sirijskom narodu, da bi se pomoglo demokratizaciji Sirije, ISIS mora biti poražen. Nakon što ISIS bude poražen, sirijski narod će moći E, sam izabrati e, svoje, svoju daljnu sudbinu i međunarodna zajednica će u njima imati boljeg partnera. Što se tiče financiranja, ISIS podršku, financijsku podršku dobiva e, od prodaje nafte, oni su zarobili neke rafinerije, također su dobili otkupnine e, za neke taoce koje su bili zarobili. Također u svim područjima koja su zarobili oni prodaju žito i druge proizvode i e, imovinu koju otimaju i u Siriji i u Iraku. Važno je da svijet prekine sve te izvore, ukine sve te izvore financiranja za ISIS kako bi se e, kako bi novac prestao dotjecati. Postoje i računi sa kojih novac dotječe ISIS-u. Neki međunarodni džihadisti, odnosno teroristi koji dolaze iz različitih dijelova svijeta i pridružuju se ISIS-u Mislim da se mora izvršiti puno veći pritisak na zemlje odakle ti ljudi dolaze, kako ti ljudi ne bi više mogli e, izaći iz svojih zemalja i pridružiti se Isusi. I nek, Isisu i neke susjedne zemlje nisu poduzele ozbiljne korake kako bi se zaustavilo te ljude koji se pridružuju Isisu. Obje te strane su vrlo važne i vojne operacije protiv ISISA i zaustavljanje priljeva boraca iz e, drugih zemalja svijeta koji se pridružuju ISISu. Mislim da su to da sam time odgovorio na sva postavljena pitanja. Hvala lijepa. E, molim sljedeće govornike da se ograniče na samo jednu minutu jer e, nemamo dovoljno vremena za dulje od toga. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem gospodine Brzani na informacijama o zbunjujućoj situaciji u Kurdistanu i isto tako o zlodjelima Isisa. Jem pitanje e, koje mi se čini da su kršćanske vođe u Iraku već postavili primjerice kaldejska katolička, e, katolički patrijarh Luis Rafal Sako. Pitanje kršćanskim selima u nizini oko Ninive koji su pod kontrolom Isisa. Dakle, nizine Ninive sadrže važne poljoprivredne tvornice i Isis je zauzeta područja, Kurdistan ovisi o tom poljoprivrednom području za svoje vlastite pod trebe. Za sljedeću sezonu ondje ništa nije posađeno, tako da KRG ima razlog, još jedan dodatan u smislu preživljavanja, da oslobodi što je prije moguće ta kršćanska sela. Zato bih vas pitao koje je vaše mišljenje o mogućnostima oslobađanja ovih kršćanskih sela. Hvala. Ana Gomez. Zahvaljujem gospodine Brzani. Doista upućujem svoje poštovanje onima koji se bore u obrani Kobanija, pešmergama, vlada pokušava prikupiti podatke o svim kršenjima ljudskih prava od strane ISIS-a i to se smatra da je pod nadleštvom Iračkog Kurdistana i zanima me kako će to dalje napredovati. Također bih vas pitala sljedeće dio uspjeha e, Isisa u tome da je stekao uporište u Iraku bilo je zbog disfunkcionalnosti iračke vlade, e, čiji je sastavni dio KRG, dakle još uvijek je dio nove vlade. E, vidite li ikakvih poboljšanja u novoj iračkoj vladi, funkcioniranju i tome da se smanji ovaj, ovaj jedan sektaški razdor. I možete li vi biti učinkoviti u pružanju podrške, e, da li smatrate da biste mogli podržati KRG e, u njihovim budućim aktivnostima? Hvala. Sljedeći govornik. Gospodine Barzani, sastali smo se već ranije, sam novi predsjednik izaslanstva Europske unije e, u Iraku i zahvaljujem na hrabrosti i odličnosti koje je vaš narod i vaši borci pokazali protiv Isisa. Smatram da ste doista pokazali koliko vrijedite i tri prioriteta koje sam ja postavio u našem izaslanstvu, e, uništavanje Isila, odnosno Isisa i pružanje podrške kurdistanskoj vladi e, su doista dva od ta tri prioriteta. Dakle, drago mi je što ste ovdje, a ja bih uputio sljedeće pitanje. Kako vam izaslanstvo konkretno može pomoći i koja su tri glavna vaša prioriteta u smislu vojne i diplomatske podrške? Hvala. Gospodin Dalen. Zahvaljujem. Gospodina Brzanija, bih želio pitati sljedeće. Turska e, je bila prijatelj Asadov, zatim neprijatelj. Turska pokušava mirovni sporazum isposlovati sa kakaom, zatim ne želi, Turska vas je spriječila od toga da dođete do Kobanije, sada ste dobili pristup, kako bismo trebali eh, Erdogana i Tursku doživjeti u ovom sukobu. Da li vas oni podržavaju i što mi možemo učiniti kako bismo ih e, eh, nagnali da učine ono što je potrebno. Sljedeći govornik. Mm, zahvaljujem na riječi. Već se mjesecima pitam e, kako i zašto je ISIS uspio ovoliko napredovati. Jedno objašnjenje bi, mogla biti, bi moglo biti oružje koje imaju na raspolaganju, a s druge strane smatram da se oni ne bi mogli ovoliko brzo kretati bez podrške javnosti. I potrebna mi je vaša analiza toga. Ako je to bilo tako, zbog čega? A sljedeća stvar, možete li nam reći e, nešto o Turskoj? Dakle, koji je stvarni motiv iza nevoljkosti da Turska učini nešto produktivnije? I također smo imali pitanje o PKK. Smatrate li da je vrijeme da ih se povuče, skine sa popisa terorističkih organizacija? Hvala. Sljedeći govornik. Ja ću govoriti na švedskom. Pri svega zahvaljujem na svim informacijama koje ste nam pružili. Imam dva pitanja. Prvo je E, što se tiče referenduma, Zapadni Kurdistan je također objavio da je autonoman, spomenuli ste referendum, ja se u potpunosti slažem, Kurdi moraju dobiti priliku da organiziraju referendum i sami odlučuju o svojoj budućnosti. No moje pitanje je sljedeće, mislite li da je moguće e, Irak zadržati saveznom državom ili Siriju, da li ih je moguće održati na okupu ili je ovo jedna prepreka cijelom mirovnom procesu na Bliskom istoku? To je prvo pitanje. Drugo, osiromašeni uran koji bi mogao teoretski biti korišten u ovom ratu u budućnosti. Svjesni ste da to ima užasne posljedice na ljude, to smo već vidjeli u prethodnim e, ratovima u Iraku gdje se koristio osiromašeni uran i znam da je to svakako e, na dnevnom redu UN-a. Imate li kakvo mišljenje o tome? Sljedeći govornik. Predsjednik nema uključen mikrofon. Sljedeći tjedan posjetit ću Siriju i vjerojatno se sastati s njegovom ekscelencijom Bašadom. Što mogu učiniti na tom sastanku kako bih pomogao Kurdistanu? Hvala na riječi, gospodine Brzani. Ovdje sam. Prije svega, uputio bih vam osobnu dobrodošlicu u Europski parlament i naglasio bih svoje divljenje e, vašoj borbi za neovisnost i za slobodu. Dva kratka pitanja. Prije svega nekoliko tjedana. Ovdje gdje vi sjedite imali smo ministra vanjskih poslova iz Turske. On je javno priznao da je Turska sklopila sporazum s terorističkim ISISom u zamjenu za taoce. Istodobno znamo da zapadne zemlje poriču bilo kakve kontakte s teroristima i za to plaćaju visoku cijenu. Volio bih čuti vaš komentar o tome i još jedan dodatni kratki komentar. Spomenuli ste granice onoga što poznajemo pod terminom Kurdistan. Smatrate li Arpaki i okružno područje da pripada tom uh, iračkom Kurdistanu? Hvala. Hvala predsjedniče. I ja bih uputio dobrodošlicu gospodinu Brzaniju i zahvalio se na ovom sveobuhvatnom e, pregledu trenutnih poteškoća s kojima se e, vaš narod suočava. Mislim da je, kao što ste rekli, od ključne važnosti da je ovo prepoznati da je ovo svjetska borba protiv Isisa, a ne borba zapada protiv muslimana. Govorili ste o borbi protiv terorizma, koja traje preko stotinu godina. Kako doživljavate, e, gdje vidite kraj e, toj dugotrajnoj patnji e, vašeg naroda kako bismo priveli kraju terorizam i također kako mislite da bi mogle regionalne vlade biti uključene u borbu protiv Isisa. I treće pitanje, po vašem mišljenju što se može učiniti kako bi se sprečilo da iz ostatka svijeta sve više ljudi e, prilazi Isisu? u e, vi ste zatražili teško naoružanje i raspravljali o potrebi za obuku. Koliko predviđate da će ova borba trajati? I posljednje pitanje, i milijun i pol izbjeglica kojima ste govorili. Kakva vam je hitna pomoć potrebna za pružiti i njima pomoć? Hvala. Hvala vam predsjedniče. Gospodine Brzani, doista vam zahvaljujem na širokom i sveobuhvatnoj pragmatičnoj poruci koju ste prenijeli našem odboru. Vrijeme je da Europa ostavi po strani neke tabue, neke kliše, neke utopije koje e, su nas dovele do ovakvih događaja. Očito je da bi Europa trebala pre razmotriti svoju strategiju, ako je uopće ima, i e, prihvatiti novu strategiju za ovu E, regije koja nam je od strateške važnosti. Drugo pitanje, spomenuli ste Siriju i Iran i njihovu ulogu u borbi protiv ISIS-a, no kako vidite budućnost kurdskog naroda u ovoj regiji, imajući na umu složenost te teme i činjenicu da se e, ovdje radi o četiri važne države u regije koje su uključene u cijelu priču. Kako je vaša procjena stanja u budućnosti? Hvala vam gospodine Brzani e, što ste ovo vrlo komplicirano pitanje na neki način e, pojasnili. Moje pitanje je, borba u i oko Kubanija traje već mjesecima. Možete li nam objasniti kako 140 pešmerga, ako im ispravan broj, kako bi teoretski mogli učiniti nekakvu razliku, a ne radi se samo o topovskom mesu za neprijatelje u Kubaniju? mikrofon. Moram zatvoriti listu govornika. Odnosno ograničiti vrijeme na manje od minutu po osobi, gospodin Šefthausen, odnosno sljedeći govornik. Zastupnica Sakorafa. Niti nje nema. Hvala lijepa. Hvala vam na borbi koju vodite. Mislim da je izuzetno važno vidjeti da je vaš narod zaista ujedinjen u tome. U prošlosti ste vi i vaša vlada u više navrata izjavljivali da želite biti neovisni, da je to neodvojivo pravo kurdskog naroda. Jeste li još uvijek za neovisnost i ako da pod kojim uvjetima? Također prije nekoliko mjeseci Bagdad je prekinuo svo financiranje Erbila te vas optužio da kradete naftu koja pripada svim Iračanima. Prekid takve vrste financiranja doveo je do problema likvidnosti. Vi jednostavno niste u stanju više plaćati svoje državne službenike. Budući da zaista želite iskoristiti eh, naftna sredstva i resurse vaše regije. Možete li nam reći koje ste sporazume potpisali kako biste zaštitili eksploataciju naftnih resursa Erbilske regije? Hvala. had many questions. I, I tried to be precise and, and brief. Pokušat ću biti precizan i sažet. i e, nadam se da ćete imati strpljenja. Što se tiče dakle, pitanja o gradovima i selima koji su pod nadzorom Isisa, moram reći da neki gradovi poput Talaskofa su već oslobođeni iz ruku Asisa, Isisa, a postoji grad poput Bašike primjerice koji bi mogao biti oslobođen. No gradovi poput Telkijeva, Karakuša i neka druga manja sela su vrlo blizu Mosolu i čak i nakon oslobođenja bilo bi vrlo teško e, pustiti ljude da se vrate u ta sela i gradove jer bi mogli doći pod izravan artiljerijski napad sa, strane iz Mosula. Dakle, zbog blizine između određenih područja ne bi bilo moguće da se ljudi vrate nazad u sela i gradove sve dok Musul u potpunosti ne bude oslobođen od Isisa. Dakle, oslobođenje samih teritorija je moguće, no povratak civila bi bio vrlo težak zbog toga što bi e, oni svakodnevno bili pod napadima, moguće je bilo ispun, napadati ih e, raketama i artiljerijom i to bi onemogućilo miran život u gradovima i selima. Dakle, sve skupa bi ovisilo o tome e, na koji širi plan za oslobođenje područja Mosula kako bi došlo do mira. Zbog čega je ISIS bio toliko uspješan? Imali smo nekoliko pitanja o toj temi. Slažem se da ovaj rat nije e, započeo samo ISIS. Ovo je posljedica pogrešnih politika iz Bagdada. ISIS je posljedica jednog većeg političkog problema Dakle, ovo je, su samo posljedica, a ne uzroci problema s kojima se nosimo. Da je politička situacija u Bagdad uključivala i kurde, i sunite, i šite jednako, i da se nije pretvorila u jednu sektašku vladu, da se nije vojska pretvorila iz nacionalne vojske u jednu sektašku vojsku, siguran sam da mnogi ljudi ne bi imali razloga pružati podršku ISIS-u protiv režima iz Bagdada i iračka vojska e, se ne bi raspala i bila korumpirana onoliko koliko je zbog toga što prethodna irečka vlada nije bila sposobna provesti uspješan politički sustav i izgraditi uspješnu vojsku, snažnu vojsku. Dakle, još jednom rekao bih da je razlog uspjeha ISIS-a to što mnogo ljudi u ovim područjima nisu možda osobito podržavali Isus, čak možda nisu niti, nije im bio niti drag Isis, ali su toliko mrzili režim u Bagdadu da su se željeli udružiti sa bilo kime tko bi uzvratio Bagdadu. A kako bi se ovaj problem popravio, politički sustav u Bagdadu također mora biti popravljen. Mi možemo nastaviti vojno se boriti i poraziti neprijatelja, no to neće ukloniti problem trajno. I dalje ćemo imati slične probleme zbog toga što smo prije Isisa imali. Al-Kaidu sutra će biti netko treći. Moramo se pobrinuti da ovakav oblik pogrešnog ponašanja, pogrešnih politika neće više dovoditi do posljedica da dolazi do organizacija poput ISIS-a ili da se ljudi okreću protiv svoje vlade. Što Europska unija može izravno učiniti? Vjerujemo da vojno Europska unija može pružiti pomoć, financijski može pružiti pomoć, politički može pružiti pomoć. Vojno govoreći želimo da dođe do jednog odnosa između eh, KRG-a i Europske unije, jer nema smisla da vojna pomoć eh, prolazi kroz Bagdad kako bi bila kontrolirana i kako bi se dalje mogla propustiti u Erbilan u Kurdistan. Zbog čega Bagdad inzistira na inspekciji kontrole oružja i municije koje će se koristiti protiv terorističkih organizacija koje do sada nisu mogli poraziti i zapravo su na rubu kolapsa zbog tih organizacija. Dakle, mi smo oni koji se borimo i pobjeđujemo i umjesto podrške ne bi nas se trebalo ograničavati i sprečavati izravne pošiljke oružja iz Europske unije. Politički govoreći, potrebna nam je podrška Kurdistanu kao jednoj oazi stabilnosti, sigurnosti i isto tako kao jednom elementu koji će kupiti ljude, zajednice, e, različite vjerske zajednice u društvu. Jer tome moramo pružiti podršku, a za to nam je potrebna vaša podrška. Vaša podrška kako bismo Kurdistan učinili još, još uspješnim modelom za Bliski istok koji je prepun nesigurnosti i kaosa. Uspjeh Kurdistana trebao bi dobiti podršku, a ne bi trebao biti napušten. I za to nam je potrebna vaša podrška. I financijski, zbog toga što uz probleme koje imamo sa vlastitim stanovništvom, jer ne dobivamo proračunska sredstva iz Bagdada, imamo milijun i pol dodatnih izbjeglica, prognanika iz Sirije, iz drugih dijelova zemlje i bez proračuna KRG ne može nastaviti pružati podršku svim mojim ljudima, osobito uz dolazeću zimu i ljudima je sve teže živjeti u izbjegličkim logorima i ovakvim teškim uvjetima. Tako da se nadamo da potpora, doprinos i donacije Europske zajednice da će biti mnogo velikodušni nego što je do sada bio slučaj. I to su zapravo istovremeno i vjerojatno prva tri prioriteta o kojima ste me pitali. Vojna pomoć, financijska pomoć i politička pomoć. I u sva ta tri područja vjerujemo da europsko vodstvo će biti od velike važnosti kako bi se te stvari omogućile. Ne mogu govoriti u ime Turaka. Oni imaju svoje vlastite politike, Turska je naš susjed, e, možda se ne slažemo sa mnogim njihovim politikama e, iz onoga što koliko mi razumijemo situaciju, oni su nam rekli da nam nisu mogli pružiti traženu pomoć zbog toga što sam vam rekao, zbog situacije sa talcima i zbog toga što su imali predsjedničke izbore. Sada kada je to sve završeno, nadamo se da će se Turska aktivirati i pružiti puno veću podršku u borbi protiv terorizma. Osim toga, doista ne mogu govoriti u ime Turske i reći zbog čega rade ono što rade. Da li bi se PKK trebala skinuti sa popisa terorističkih organizacija? Dakle, mi, samo da službeno kažem, nismo nikada PKK prepoznali kao terorističku organizaciju, tako da ne smatramo niti da bi trebala ostati eh, pod takvim nazivom. Referendum. Hoće li referendum e, uzrokovati podjelu zemlje? Dopustite mi da ne budem diplomat, već da budem otvoren s vama. Irak je zemlja koja nikad nije bila mirna, niti stabilna. Niti prema svom narodu, niti prema susjednim zemljama. Inzistiranje na ponavljanju istih pogrešaka je nešto što će jednostavno dati iste rezultate. E, u Iranu postoji nedostatak povjerenja između vlastitih sastavnih komponenti. Kurdi, suniti, šiti međusobno si ne vjeruju. I moramo pronaći zajedničku osnovu kako bi ti ljudi zadovoljno prihvatili suživot u jednoj zemlji. A to se neće dogoditi bez dostatnih jamstava da niti jedna od tih zajednica neće biti nadjačana, e, neće biti dominirana onim drugim zajednicama. Ako pogledamo samo povijest nas, Kurda, imali smo kemijsko bombardiranje, deportacije, ubojstva, mučenja, sve te rane koje su vrlo žive u našem sjećanju. Kako možemo biti sigurni u budućnosti svog naroda ukoliko nema jamstava da se ovakva zlodjela u budućnosti neće ponoviti? Federalizam, Pokušali smo, no nažalost niti to nam nije moglo pružiti jamstva jer bagdadski režim nije proveo saveznu upravu. Konfederacija bi mogla biti jedno moguće rješenje jer kurdske sve druge komponente unutar zemlje moraju se sjećati sigurnima i moraju smatrati da će njihova budućnost biti sigurna po njihovu djecu i njihov narod. Još pet minuta, pokušat ću biti sažet. Jedan gospodin je rekao da će posjetiti Siriju i sastati se sa Bašara Sadom. Mislim da bi bilo dovoljno jedno pitanje, a to je pitati ih zbog čega Kurdi još uvijek nisu državljani građani Sirije. Već stoljećima žive u Siriji i žive u područjima Kurdistana koji su dani Siriji i zbog čega oni još uvijek nisu jednaki državljani te zemlje. Ukoliko oni žele podršku Kurda, najprije moraju znati kako se ponašati prema Kurdima kao jednakima, kao svojim vlastitom stanovništvu. Hvala vam na tome. Vjerujemo li da je IPG sastavni dio e, Kurdistana? Kurdistan je velik poput Francuske. Ukoliko uključimo e, dijelove Kurdistana iz Irana, Iraka, Turske i Sirije, još imamo milijune Kurda koji žive u tim područjima, no samo područje Kurdistana je veliko i podijeljeno je e, najprije 1415. a zatim 1918. I sada imamo novu stvarnost, imamo irački Kurdistan, imamo Kurdistan u Turskoj, imamo područje u Siriji, a imamo i u Iranu. I usredotočujemo se trenutno na situaciju u Iraku. Razumijemo koliko je osjetljivo pitanje, razumijemo da svako područje ima neke svoje vlastita obilježje. I e, nećemo se pletati u posle drugih zemalja. Na što se tiče Kurda, bilo gdje u svijetu, mi podržavamo njihove zamisli, ali to puštamo njima, tim Kurdima koji žive u pojedinim zemljama, da sami odluče kakvu budućnost, kakav sustav žele podržati. I tako ukoliko je IPG Dakle, one predstavljaju sve kurde u Siriji. Postoje mnogi drugi kurdi u Siriji e, i svi zajedno, koji god sustav odabrali, mi ćemo ih podržati i nadamo se isto tako da ćete i vi podržati e, zahtjeve kurda gdje god se oni nalazili. postavljeno je pitanje koliko je pešmerga u Kubaniju. reći ću samo da smo bili voljni poslati veći broj pešmerga u Kobani, no na temelju e, zahtjeva ljudi koji su sami branili Kobani, oni su nam sami rekli da ne žele borce, već samo ljude koji znaju e, upotrebljavati artileriju, teško naoružanje, da nam pruže pomoć. Dakle, oni pešmerge i ono oružje koje je zabrano da bude poslano u Kobani, e, to je bilo činjeno na temelju zahtjeva samih ljudi iz Kobanije. Inače, KRG bio još uvijek je spreman poslati još vojnika u Kobani. Da li je neovisnost e, naš cilj ili nije? Neovisnost je Bogom dano pravo Kurdima kao i bilo kojem drugom narodu na zemlji. Ono što je dobro za vas i jednako je tako dobro i za kurde. I ako je bilo tko voljan sam od sebe odustati od svoje neovisnosti, e, tada možemo tražiti niti da kurdi ne traže svoju neovisnost. No ukoliko je to dobro za bilo koje drugo ljudsko biće na ovoj zemlji, tada je to dobro i za kurde. Kurdi zaživljava, doživ... imaju pravo živjeti kao jednaki u miru, u skladu, jednako kao je bilo koja druga nacija. Jasna nam je stvarnost i osjetljivost ovog pitanja i upravo zbog toga ćemo imati referendum kako biste mogli čuti glas našeg naroda, ne naših političara, ne nakih, naših vođa, vođa koji će govoriti u ime naroda. Čut ćete izravno narod što oni trebaju i vidjet ćete da zaslužuju podršku. Vjerujem da imamo još pitanja, ali isto tako da je isteklo naše vrijeme, tako da ću ovdje stati, osim ako nešto baš nisam e, odgovorio. Imamo li koga tko je nezadovoljan, tko nije dobio odgovor? Ukoliko ne, hvala vam. Zahvaljujem puno gospodine Brzani na vašem vremenu. And I think, uh, that, uh, Mnogo je podrške vašem nastojanju da branite svoju regiju i narod. Također, obrana ostalih naroda i zajednica ima snažnu podršku u skladu sa vladavinom prava Nadamo se da će biti postići bolji uvjeti u budućnosti. Hvala vam lijepa i nadam se da ćemo ostati u kontaktu. Želim srdačno pozdraviti predstavnike jezitske zajednice u Njemačkoj. E, imena su prekomplicirane i nažalost ne mogu ih ponoviti. E, želimo izraziti solidarnost s vama u ovim teškim vremenima za vašu zajednicu. Hvala lijepa što ste e, došli na naš sastanak. Ova točka dnevnog reda je time okončana. Prelazimo na sljedeću, a to je pitanje, e, to je rasprava o izborima u Tunisu ti izbori su po mom mišljenju od velikog značaja pokazali su da su rješenja moguća i da e, postoji perspektiva za budućnost jer da i Europska unija tu da je tu odigrala izvjesnu pozitivnu ulogu osobito naši francuski prijatelji i e, to pokazuje da E, je vrlo važan, važna kombinacija e, e, sprega političkog, gospodarskog i socijalnog razvoja. Osobito želim zahvaliti Mihajlu Galeru koji se posljednjih godina intenzivno zalagao odnosno intenzivno radio i bio je i kao promatrač u Tunisu za vrijeme ovih izbora. Vodio je delegat promatračku misiju na tim izborima. Molim one koji razgovaraju da napuste dvoranu. Gospođo Lözing, molim vas napustite dvoranu. E, on je e, po mom mišljenju vrlo zaslužan za to da e, je naša podrška Tunisu bila uspješna. Mihael, izvoli, imaš riječ. Hvala lijepa, drage kolegice i kolege. Mi smo E, jedna sedmo člana delegacija bili e, u Tunisu za vrijeme izbora 26.10. Osim mene tu su bili kolege Panzeri, e, kolegica Orosko, kolegica Veržija, kolega Sebastian, kolega Castaldo i kolega Meji. Možda biste svoje razgovore mogli nastaviti van dvorane jer mi ovdje moramo raditi. E, vrlo bih cijenio kada biste napustili dvoranu. E, ako se pogleda ukupni e, arapski prostor, možemo, može nam biti jako drago što u Tunisu imamo jedan pozitivan primjer. Dakle, u nedjelju 26.10. tu su se održali nakon tri godine, tri godine prvi izbori. Tunižani su e, prvotno nešto drugo zamišljali, oni su e, htjeli već u roku od godine dana htjeli e, održati izbore, međutim tek nakon tri godine su uspjeli donijeti jedan modern ustav E, to je jedan ustav koji u prvi plan stavlja civilnu državu i e, na taj način daje okvir u kojem su bili mogući ovi izbori. Nitko nije bojkotirao izbore, nije niti pozivano na bojkot, dakle e, mogli su na izbore izaći svi koji su htjeli. Mi smo E, ustanovili da su i pripreme i provedba izbora bili korektni i u skladu sa pravilima. Ja sam i e, tuniškim medijima rekao da je najspektakularnije u vezi s ovim izborima upravo to što nije bilo nikakvih spektakularnih događaja i što se sve odvilo potpuno glatko i bez problema u usporedbi sa 2011. ovaj put je bilo nekih promjena, dakle bio je jedan birački popis, prošli put su bila dva popisa, naime oni koji su se e, dobrovoljno unijeli na taj popis i oni koji su bili na biračkim popisima e, već od prije. To, ta, to je dovelo do toga da smo 2011. imali 4,3 milijuna birača, ovaj put je, su poduzeti veliki napori kako bi se potaklo ljude da se dobrovoljno registriraju na biračke popise i to je i uspjelo tako da se unijelo još jedan milion dodatnih e, birača, no na kraju su samo 3,1 milijuna birača izašli na izbore. Dakle, 70% e, od svih e, iz, koji imaju pravo e, birati unijeli su se na popise. To nije zadovoljavajući rezultat, ali o tome se može diskutirati. E, dakle, u Tunisu u svakom slučaju vrlo aktivno civilno društvo koje se e, intenzivno angažiralo. bilo je 14.000 nacionalnih Mm, promatrača izbora i oko tisuću međunarodnih. E, među njima je naša promatračka e, misija e, kao dugoročno prisutna bila najznačajnija. Također je tamo bila i misija centra Carter i još neke druge promatračke misije iz SAD-a, potom misija Europskog vijeća E, misija Afričke unije, e, frankofonih zemalja i tako dalje. Dakle, u pozitivnom smislu e, uobičajeni promatrači su bili prisutni i kao što sam već rekao, sve je proteklo korektno. Izborna komisija radila je neovisno o vladi i izvrsno odradila svoj posao. Kao rezultat možemo ustanoviti da je dosad najsnažnija stranka e, sada druga po snazi stranka od 279 e, e, mjesta u parlamentu, oni imaju 79 mjesta 85 e, sjedala i e, sjedišta mjesta u parlamentu ima najjača stranka koja se e, u prijevodu zove ugled Tunisa. Dakle, možemo očekivati još 23. studenog predsjedničke izbore, a potom 12. drugi krug tih izbora. Ono što je zanimljivo je da su tri stranke na vlasti, takozvana trojka, da su pretrpile priličan poraz na ovim izborima. E, stranka e, dosadašnjeg dosadašnjeg pa premijera Mazukija sada ima samo četiri mjesta u parlamentu, a e, stranka predsjednika e, parlamenta samo jedno mjesto u ovom novom sazivu. Dakle, nakon e, prvih na prvim demokratskim izborima birači su kaznili stranke koje su do sada bile na vlasti E, u Tunisu su rezultati ovih izbora e, opće prihvaćeni. Naša misija je tamo, naša e, misija koja je tamo bila od rujna pod vodstvom naše kolegice Ane Minuec bit će pri, ostaće tamo do e, siječnja vjerojatno Dakle, bit će e, tamo i za vrijeme predsjedničkih izbora prvog i drugog kruga. Sve ukupno može se reći da Europski parlament ostaje u kontaktu sa novoizabranim parlamentom. Također e, ćemo nastaviti pružati podršku daljnjoj demokratizaciji Tunisa postoji dakle jedna predsjednik e, odbora Brok je član e, skupine podrška demokraciji. U svakom slučaju još na kraju bih želio reći da e, i dalje trebamo nastaviti podržavati ovaj pozitivni razvoj događaja u Tunisu i želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u ovoj e, promatračkoj misiji. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na mojoj listi bio je gospodin Panceri, ali ne vidim da je ovdje u prostoriji. On je zapravo na čelu Islanstva e, koje se bavi odnosima sa zemljama Magreba, a da vidim ga, evo ću vam uskoro riječ ćemo prilike još razgovarati o ovome. 23. E, studenog i 28. prosinca održavat će se predsjednički izbori. 2015. godine imat ćemo prilike i dalje razmjenjivati mišljenja o ovome i o cijelom ovom procesu koji je zaista e, pravi primjer e, u Tunisu u odnosu na primjer ono što smo imali prilike vidjeti u Libiji kada se radi o poštovanju ljudskih prava. Odmah krećemo sa razmjenom mišljenja i prvi govornik na mojoj mojem popisu je gospođa Gabrieli. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim čestitati kolegama koji su sudjelovali u promatračkoj misiji zajedno s gospodinom Galerom. Hvala na uloženom trudu i obavljenom poslu. Mislim da se zaista možemo veseliti zbog ishoda izbora u Tunisu, zato što za početak e, tuniski izbori su se odvijali u miru, unutar ustavnih i zakonitih okvira koji postoje od revolucije Jasmina. To je ono što zapravo omogućuje Tunisu da održi na životu demokratsku nadu za Tunižane, isto tako i za regiju. Ono što to se, što se tiče mene, željela bih istaknuti tri elementa. Prvi element je kampanja e, registracije birača koja je omogućila da se poveća broj e, birača za gotovo milijun u odnosu na broj birača 2011. godine i mislim da je to bila jedna od demokratskih prekretnica za zemlju. E, ta kampanja registracije birača zaista je omogućila da se mlađi ljudi i žene uključe na izborne liste, a bez toga, kao što znamo, ne postoji mogućnost za preživljavanje demokracije. E, mislim da je zapravo sjajno vidjeti da se omogućilo bolje sudjelovanje birača i rezultati su vidljivi budući da je broj birača gotovo za milijun veći od onoga 2011. godine. Druga stvar koju želim naglasiti je stavljanje u pogon mehanizama i izbornih instrumenata koji su dosta složeni. Mislim da je to vrlo pozitivno za jednu demokratsku državu koja je na pragu provođenja gospodarskih reformi što je sljedeći veliki izazov Tunisa. Zaista treba i dalje raditi na suzbijanju nezaposlenosti mladih, smanjivanju smanjivanju razlika između velikih regija, to ostaje velikim izazovom za Tunis i za političke lidere koji su izabrani na ovim izborima. Na kraju želim pozdraviti provođenje zagona o paritetnom odnosu žena i muškaraca. Iako možda nije postigao savršene rezultate, ipak možemo vidjeti da u odnosu na izbori 2011. godine se ipak primjenjivao rigoroznije i sada preostaje da se vidi kako žene mogu još aktivnije sudjelovati u političkom životu Tunisa. Zaključno želim reći da je ovo jedan izborni proces koji je ohrabrujuć za Tunižane i ostale u regiji, međutim još uvijek nisu izvojevane sve bitke. Trebamo se trebamo biti svjesni da se nalazimo pred političkim sustavom koji se još uvijek mora dokazati ne samo u stabilizaciji e, zemlje već i u ostvarivanju napretka i svakako je važno izbjeći bilo kakvu bipolarizaciju u provođenju reformi. Također zahvaljujem još jednom gospodinu Galeru i njegovom izaslanstvu. E, zaključci njihovog posjeta omogućuju da zapravo sagledamo cijelu ovu priču iz odgovarajuće perspektive. Hvala lijepa. Gospodin Panciri je ovdje, predlažem da sada damo riječ njemu, a onda nastavimo dalje. Ispričavam se, nisam e, kriv, bio sam na jednom saslušanju, a ja sam izvjestitelj za Europsko izvješće o ljudskim pravima. Ispričavam se još jednom što nisam odmah bio ovdje. Hvala još jednom što ste mi dali riječ. Gospodin Galar je vjerojatno već rekao većinu onoga što treba reći. On je dobro predstavljao izaslanstvo Europske, Europskog parlamenta e, u slopove promatračke misije. E, istina je da su ovi izbori prošli vrlo dobro. Bilo je vjerojatno manje napetosti u usporedbi sa izbornim procesom 2011. godine. Moglo se vidjeti da je promatračka misija tijekom ovih izbora zabilježila da se izbori odvijaju mirno, A različite stranke mogle su iznijeti vlastite programe, vlastite manifeste, nije bilo nikakvih prepreka e, koje su im se postavljale i mislim da se zaista radi o prekretnici za Tunis. Mislim da je u redu da iznesemo pozitivno stajalište u odnosu na ovaj izborni proces. Želio bih istaknuti dvije dodatne stvari. Nakon ovih izbora i nakon predsjedničkih izbora, e, koji će se održavati u dva kruga, Tunis će trebati nastaviti s procesom stabilizacije, sa demokratskim procesom. I to je važno zbog dva razloga. Radi se o maloj zemlji, ali ona je postala na neki način referentnom točkom za regiju, a i za e, javno mnjenje u Europi. Kao što znate, javno mnjenje u Europi polagalo je inicijalno mnogo vjere u arapsko proljeće, međutim stvari onda nisu ispale baš onako kao što smo očekivali. Stoga je izuzetno važno da Tunis nastavi igrati ovu pozitivnu ulogu, zato što to pokazuje da se iza cijele priče zapravo skrivaju dobri razlozi, da se nije sve dogodilo bezrazložno, a važna je potpora javnog mjenja u Europi, među ostalim stvarima. Nemam mnogo stvari za dodati onome što već ranije rečeno u smislu ishoda promatračke misije. Nakon dobro održanih izbora važno je konsolidirati proces demokratizacije, a tome će potpomoći i ovi izbori. U Tunisu postoji gospodarska kriza i to je jedan od velikih, najvećih izazova s kojima se suočava nova politička struktura. Nastojat ćemo im dati što je veću moguću potporu. Još jednom hvala gospodinu Galeru kao voditelju izaslanstva i zahvaljujem je svim članovima misije. Hvala gospodine Panceri, nisam vas grdio, uopće vas nisam grdio, samo sam se veselio što ćemo vas dobiti priliku čuti. Sada gospođa Badija. Hvala. Neću ponavljati ono što su rekli moji kolege Galer i e, Panzeri, slažem se s onome što su istaknuli. Željela bih samo istaknuti nekoliko stvari. Mislim da je Tunis zaista napravio prekretnicu, posebice u vidu povećanja broja birača za milijun. Željela bih naglasiti jednu stvar koju je već spomenula gospođa Marija Gabriel i sve nas je iznenadilo to što su zapravo mladi jako slabo sudjelovali u izbornom procesu, mislim da je to e, loš signal i da na to treba budno paziti. Kampanja je bila mirna, neki su nam čak rekli previše mirna. To je također jedan element koji je prilično značajan s obzirom na ono što se događalo. Kampanjom su dominirale dvije velike stranke, koje su e, u konačnici e, zapravo postigle dobre rezultate, a predizborna rasprava bila je prilično bipolarna. Međutim, vodila se oko tema koje zanimaju nižane i mislim da to među ostalim objašnjava razlog zbog kojih neki slojevi društva u raspravi nisu sudjelovali rasprava, e, laicitet, odnosno sekularizam nasuprot e, religijskog ustroja, e, islamizam nasuprot antiislamizma, sve su zapravo to teme koje su dominirale predizbornim procesom. Željela bih međutim naglasiti da trebamo biti vrlo oprezni i pažljivo pratiti medije u Tunisu. Naime, oni još uvijek nisu postigli optimalne rezultate. Mediji plus novac zapravo su doveli do toga da je na treće mjesto u izbornim rezultatima se probila jedna stranka koja je najmanje rečeno problematična. Neću sada ulaziti u detalje, ali mislim da je to nešto što zaista traži budnost. Zaista mislim da je politički sustav Tunisa danas u postojećim okvirima pod dominacijom dvije velike stranke koje su zapravo u stanju djelovati u smislu stvaranja jedne koalicije, niti jedna od njih neće dobiti većinu i mislim da treba ostati vrlo budan zbog toga. 23.11. održavaju se predsjednički izbori. Vrlo je važno naglasiti da Nahda nema kandidata na predsjedničkim izborima. Dakle, tuniska politička igra malo će se ipak zakomplicirati u nadolazećim danima. No, da ne bih ispala pretjerano pesimistična, želim naglasiti da Smatram da Tunis zaista jest primjer za regiju i da je sada u fazi demokratske tranzicije. Mnogo toga što smo vidjeli na terenu ide tome u prilog. Mislim da zaista treba i dalje budno pratiti razvoj situacije, budno pratiti mnogo stvari na terenu vezano uz institucionalni okvir, medijsko praćenje, e, ponašanje policije i pravosudnog sustava, te isto tako eventualne implikacije za civilno društvo Tunisa. E, Tunis je jedna od zemalja u toj regiji u kojoj je civilno društvo najbolje organizirano i ako je zapravo ovaj ustavni proces završen, to je velikim dijelom zasluga upravo organizacija civilnog društva, te bih ja zaista voljela da se na civilno društvo i dalje može računati zajedno naravno sa svim ostalim važnim akterima. Hvala lijepa, gospodin Preda. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želio bih kao prvo čestitati kolegama koji su bili u Tunisu za vrijeme izbora. Kao što je Mihael Galer upravo iznio, odradili su odličan posao izbori su dobro prošli. Očito nije bilo nikakvih organizacijskih problema. Dakle, to se može smatrati definitivno pozitivnim elementom. Sjećam se već 2011. godine situacija je dosta dobro izgledala, tada je Mihal Galer također bio na čelu izaslanstva i sjećam se da već i tada su se stvari dosta dobro odvijale. Nije bilo nikakvih organizacijskih problema. Naravno, kao što su istaknuli kolege, ovi parlamentarni izbori zapravo su tek prvi korak. Ovaj se mjesec trebaju održati predsjednički izbori, a vjerojatno i drugi krug neposredno prije Božića. I da, preostaje da vidimo kako će se nakon predsjedničkih izbora formirati većina Prošle puta to je bilo jasno. Nahda je ostvarila jako dobar rezultat, mnogo bolji od svih ostalih. Sada imamo prilike vidjeti da CPR i još jedna stranka imaju samo dva ili tri mjesta, za njih je to bila stvarna katastrofa. Međutim, postoji određena E, ravnoteže između dvije prvo pozicionirane stranke, to su Nida Tounes i Nahda. I sada treba vidjeti kako će se formirati većina, posebice e, pod pretpostavkom da će kandidat Nida Tounes osvojiti predsjedničke izbore. To je samo pretpostavka. U posljednjih šest godina moramo primijetiti da je došlo do nevjerojatne fragmentacije unutar tuniške politike. Da, možemo govoriti o bipolarizaciji, s jedne strane Nida Tunes, s druge strane Nahda, ali također postoji e, fragmentacija koja je dovela do toga da postoji gotovo tristotinjak predizbornih lista i vrlo je zapravo teško formirati većinu s obzirom na postojeću situaciju, dakle većinu i dominaciju u parlamentu. Od 2011. godina do danas postavljalo se pitanje možemo li uopće zamisliti jedan e, umjereni islam, e, a sada preostaje pitanje većine. Koja većina slijedom ovih novih pobjednika? Nida Tounes je vrlo eklektičan savez, dozvolite da vas podsjetim na to. E, međutim, radi se o sekularistima. To je vrlo važna stvar. Dakle, s političkog gledišta činjenica da se radi o svjetovnoj stranci je važna, međutim, radi se o vrlo raznolikom savezu. Situacija će se naravno razjasniti nakon predsjedničkih izbora, hoće li Nahda izdržati test opozicije ili će se formirati, kao što već u nekoliko navrata sugerirano, jedna ogromna koalicija zahvaljujući kojoj će doći do drugačije poluge moći koja će se formirati u odnosu na ono 2011. godine. Hvala gospodine Breda. Sada sljedeći govornik, gospodin Kan. Hvala. E, također zahvaljujem svim kolegama koji su radili na pripremi ovog izvješća. Radi se očito o odlično odrađenom poslu. Također mislim da je vrlo zanimljivo vidjeti ovu promjenu do koje je došlo i mislim da je vrlo ohrabrujuće to što su sve političke stranke prihvatile izborne rezultate. Mislim da je to dobar i pozitivan znak. Još jedna stvar koja mi se učinila zanimljivom jest to što politička stranka Nahda, koji su zapravo politički islamisti, postupa u Tunisu na način iz kojeg bismo mogli možda mnogo toga naučiti barem naučiti na koji način se nositi sa drugim islamističkim strankama. Mislim da je to očito dobar primjer koji treba promatrati. Trebamo vidjeti kakav je njihov doprinos i kako oni mogu odigrati pozitivniju ulogu u daljem razvoju demokratskog procesa. Također smo imali prilike čuti o problemu nesudjelovanja mladih u izbornom procesu jer oni su e, osnova za razvoj danas, a isto tako i za budućnost. Međutim, postavlja se i pitanje sudjelovanja žena. Naravno, razumijemo da su e, održani demokratski izbori, ali demokracija se ne svodi samo na izbore. Treba vidjeti i sagledati jedan širi demokratski proces koji bi se trebao odvijati u institucijama. Zanima me kakva će se dalja pomoć pružiti Tunisu kako bi se osiguralo da se ovaj demokratski proces koji se trenutačno odvija proširi na društvo i u njemu se duboko ukorijeni te ima pozitivan učinak i na situaciju na Bliskom istoku. Hvala i sada dajem riječ e, posljednjem govorniku, gospodin Uštenar. Dragi kolege, za početak Tunis pokazuje da kontinuirano ostavlja traga. To je nešto što se pokazuje nakon evolucije. Još uvijek je stabilna zemlja, bez ikakvih jačih e, utjecaja radikalnih islamističkih skupina, a sami izbori odvijali su se u mirnom, pozitivnom ozračju, e, te ih se ne može uspoređivati ni sa kojim drugim izborima u području Magreba. Mislim da to treba naglasiti. Nemojmo biti e, predavači, profesori koji neprestano drugima držimo lekcije. Nastojimo primiti na znanje činjenicu da je Tunis impresivno dobro odradio zadatak s obzirom na napetosti kojima je bio izložen. Druga stvar koju je važno naglasiti je sljedeća. Jačanje odnosa između Europske unije i Tunisa jest od ključne važnosti. To je naš odgovor na bilateralne pozive Tunisa da se Europa više uključi, da da snažniju podršku demokratskom procesu. Osim toga, Europa treba Tunis kako bi osnažila svoju svoj pozitivni demokratski utjecaj u zemljama Magreba. Ovdje bih želio posebice preporučiti daljnje jačanje suradnje sa Tunisom, Alžirom i Marokom, imajući pritom na umu da možemo učeći od njih e, i odnosa s njima pozitivno utjecati na ostale zemlje u regiji, osnažiti umjerene islamističke snage, i pokazati zemljama u regiji na koji način se nositi s krizom koja je eksplodirala u cijeloj regiji. I zaključno mislim da je krajnje vrijeme da raspravimo o situaciji tuniske imovine, Ben Alijeve imovine koja je prisutna u našim državama članicama. Umjesto neprestanih lekcija drugima, zapitajmo se bavili se države članice pošteno pitanjem imovine koja se nalazi u državama članicama i kako to utječe na naš odnos sa Saudijskom Arabijom i impresivnom brojkom, e, količinom imovine e, te zemlje koja se zapravo nalazi u našim državama članicama. Euromed u ovom presudnom trenutku treba odigrati svoju ulogu i treba tjesno surađivati sa glavnim akterima za daljnjom stabilizacijom regije te omogućiti stabilizaciju visoko nestabilnih zemalja poput Libije i ostalih. Te zemlje očito trebaju zajedničku suradnju Europske unije, Tunisa i skupine zemalja koja ima dosta dobre rezultate u kriznim ključnim vremenima. Čestitam tuniskom narodu što je uspješno prošao ovaj važan test. Radimo dalje sa Tunisom, učimo od naših tuniskih prijatelja o tome što treba učiniti u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. A sada dam eh, riječ gospodinu Galeru. Gospodine predsjedatelju, samo da zaključimo i da se osvrnemo na neka od pitanja koja su spomenuta. Prvenstveno što se tiče kontinuirane suradnje, mislim da postoji sveobuhvatan konsenzus koji je i vrlo konkretan ovdje u Europskom parlamentu. Kroz UNDP imamo zahtjev, naime oni se bave promicanjem programa demokracije. U drugoj polovici siječnja ili prvoj polovici veljače e, doći ćemo na konferenciju u Tunis o tome kako organizirati po klubove zastupnika unutar Tuniskog parlamenta. To je zatražio Tuniski parlament i oni sada žele čuti od nas na koji način se mi organiziramo unutar naših klubova zastupnika, ali u suradnji među klubovima. Oni očito e, imaju potrebu za formiranjem koalicije i takve stvari bi im mogle biti zanimljive. To je dakle nešto što nas očekuje u vrlo skoroj budućnosti početkom nove godine. Što se tiče sudjelovanja žena, ako se dobro sjećam, e, Izborno povjerenstvo IZI reklo je da je ipak veći broj registriranih žena birača nego muškaraca birača, dakle mala razlika u korist žena. Također žene su vrlo aktivno sudjelovanje jer s njihovog gledišta da je zaista formiran u konačnici saziv koji bi doveo do donošenja ustava koji se temelji na šerijatu, one bi imale što izgubiti. Na sam dan izbora mislim da nema statističkih podataka o e, odazivu žena u odnosu na odaziv muškaraca. Ja sam osobno imao dojam da je zapravo odaziv bio mješovi, da nije bilo mnogo manje žena. Međutim, što se tiče izbornih lista, stranačkih lista, postojala je obveza alterniranja muškaraca i žena na listi, dakle 50% u korist svakog spola. Izborni sustav je prošle puta doveo do situacije gdje je bila samo jedna velika politička stranka koja je unutar svojih izbornih jedinica primjenjivala proporcionalni sustav s maksimalnim brojem 10 mjesta. Ako imate maksimalni broj od 10 mjesta, onda vam je valjda jasno e, koliki postotak trebate imati da biste dobili drugo mjesto u izbornoj jedinici. Prošli puta imali smo samo jednu veliku političku stranku kojom su većinom dominirali muškarci kao prvi na izbornim listama. Prošli puta bilo je 44 ili 45 žena koje su uglavnom pripadale Nahdi, koja je bila najveća politička stranka. Sada imamo dvije velike političke stranke, a činjenica da imamo mnogo više žena, nisam još vidio konkretne brojke, ali mislim mnogo veći broj žena proizlazi iz činjenice da je e, da postoje dvije velike e, političke stranke. U samo 12% slučajeva, dakle na 12% stranačkih e, izbornih lista, žene su bile na prvome mjestu. Međutim, s obzirom na to da se radi o dvije velike političke stranke i birat će se najmanje još jedna osoba u određenim izbornim jedinicama, mislim da ćemo u konačnici vidjeti veći broj žena u novom sazivu parlamenta. Hvala lijepa. Siguran sam da će se ova rasprava nastaviti i mislim da je to najbolji način na koji zapravo možemo iskazati podršku trajnoj stabilnosti u sjevernoafričkoj regiji. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Zaključci e, vezani uz protokol za euromediteranski sporazum između Tunisa i Europske komisije. Izvjestitelj će nas malo provesti kroz proceduru. Međutim, izvjestitelj nije u dvorani, pa ne znam da li gospodin Pansjeri želi komentirati. Da, bit ću samo kratak. Ovo je e, zapravo jedna procedura tehničkog tehničke prirode kojom se uzima u obzir pristupanje Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji. E, dakle, samo još te dvije zemlje se time uključuje u već postojeći sporazum između euromedelski sporazum između europskih zajednica i e, Republike Tunis. To je sve, dakle jednostavno se samo E, uzima to u obzir. To je sve u ovom protokolu. U redu, hvala lijepa. Samo vas želim podsjetiti na raspored. 11. studenog je rok za amantmane. E, glasat ćemo u prosincu, a na plenarnoj u siječnju 2015. Da li netko drugi želi riječ na temu ovog izvješća imamo čast eh, pozdraviti njegovu ekscelenciju veleposlanika Republike Tunisu do ove eh, trideset izabranih su žene evo samo toliko Hvala lijepa na ovom na ovoj informaciji. E, siguran sam da je vrlo zanimljiva našim e, kolegama. Ako nitko više ne želi riječ, onda možemo sada završiti.